Bien. Eh bien, nous allons... Euh, Dragi kolege, pokušat ćemo krenuti na vrijeme. Da ćemo vrijeme prevoditeljima da nam pročitaju svoje priopćenje. Evo, izvolite. Poštovani zastupnici, danas je 36. dan našeg prosvjeda. Prosvjedujemo protiv jednostrano nametnutih, nepravednih i e, ne, nepravednih i nepoštenih uvjeta rada koje nam je nametnula uprava parlamenta. Danas nećemo raditi prekovremeno. Hvala na razumijevanju. Bien, donc euh, nous euh, u redu, hvala. Zahvaljujemo prevoditeljima koji imaju određena ograničenja, ali će nam ipak omogućiti da radimo danas poslijepodne. podne. Na dnevnom redu imamo izlaganje u lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada. da ću riječ izvjestiteljici Gezine. Gezine, izvoli. Präsident Dominik. <laughs> es ist mir eine äh, Ja, A puno hvala, dragi prijatelju. Dakle, jako se veselim što mogu o tome govoriti. Izvjestitelji u Sjeni su ovdje. Ja se već veselim raditi na ovom dosjeu. To mi sve leži jako na srcu. Pohvaliti ću na početku komisije zato što je prijedlog komisije naišao na veliko odobravanje kod nas uz neke manje izmjene, a to se dogodilo i na odboru za zaštitu okoliša. Zeleni su tamo glavni izvjestitelj za mišljenje, s njima ja dobro surađujem, to nije bilo za očekivati, međutim osoba mi je rekla s kojom surađujem da nikad nisu imali manje primjedbi na prijedlog komisije. Evo tako, to sam htjela reći uvodno. E, imate sada izvješće pred sobom, ja sam ga napisala na engleskom jeziku, nadam se da ste ga uspjeli pročitati čitati, možda su neke pogreške unutra, ali evo trudila sam se, ali unijela sam i neke izmjene, tako da mislim da se možda možemo i oko tih izmjena složiti. E, prvo, e, imamo države koje nemaju luka. Hoćemo li njih isključiti ili ne? To je pitanje. Evo, Austrija, na primjer, nema luke i ne možemo tamo govoriti o isporuci brodskog otpada. Postoje i druge takve države. To je jedna stvar. Druga stvar jest da općenito Govoreći postoje pravila Međunarodne pomorske agencije IMO za pomorski promet. I moram priznati da sam do sada mislila da sve što je dogovorio Marpol je zapravo e, u cilju zaštite okoliša, ali to nije tako. Tamo je unutar Marpola doista moguće e, izbaciti brodski otpad u more, čistiti tankove nafte i tako dalje. To je nešto na što mi ne možemo utjecati. Međutim, što se tiče rijeka u Europi, tu imamo već puno, puno stroža pravila o tome što je dozvoljeno, što nije, tako bih e, ja voljela imati ista pravila i za pomorski promet, a mislim da se izvjestitelji s tim slažu, mislim da se Envi s tim slaže. E, zamolit ću komisiju da bude malo ambicioznija u izmjenama uvezano za Marpola, možda i u imovu možemo nešto ostvariti. To je prva stvar. Druga stvar pak, e, Radi se o aktivnostima fishing for litter. To znači da brod isplovi i de facto e, lovi e, otpad. E, to je pokrenula Italija, mislim da i druge države to imaju. Jer naše ribarice kad idu u ribolov, onda uz ribu ulove, da tako kažem, jako puno otpada. To trebamo nagraditi, te brodove ne trebamo kažnjavati, to je kontraproduktivno i mislim da tu trebamo pronaći Znači, rješenje, to zna i komisija. Onda pitanje ograničenja količine u luci. Dakle, kada se jednom plati pristojba kao brod, tada se sve može istovariti kao otpad E, dakle, to je najjednostavnije kao ideja. Jednom platite i onda to e, koristite, ali to je onda također i poticaj da ne bacate ništa u more, već da sve istovarite u lukama, ali luke kažu da treba postojati nekakva ograničenja ponekad ima jako puno otpada na jednom brodu ili opasnog otpada i tako dalje. Dakle, tu trebamo ograničiti količine ili reći jednom uplaćeno 100% pokrivena e, otpad u e, neograničenim količinama. I treća stvar, e, znam što vijeće želi, znam što je predložila komisija, a radi se o pitanju moramo li istovariti cijeli otpad prije nego što napustimo posljednu evropsku luku. Ja nemam praktičnog primjera, ali teoretski recimo da je zadnja EU luka mala luka koja je preopterećena, a sljedeća luka je izvan Evropske unije, to je Velika Britanija često u primjeru, koja ima dobro opremljene luke i koja bez problema može zbrinuti otpad. Dakle, ja mislim da svi želimo da se otpad zbroda e, zbrine e, na kopnu, a ne baca u more, pa ćemo vidjeti možemo li doista zadržati pravilo da je zadnja evropska luka ta gdje moramo istovariti sav otpad ili tu možemo dozvoliti iznimke. To je ono što je najvažnije. Osim toga mislim da ću posjetiti nekoliko luka za vrijeme ljetnih praznika i vidjeti kako situacija tamo konkretno izgleda. Jer nemaju sve luke adekvatnu opremu za prihvat otpada. Ja ću prvo podsjetiti svoju blisku luku u Hamburg, onda ću vidjeti što imaju manje luke. Manje luke negdje ne postoji nikakva oprema, druge su automatizirane u Velikoj Britaniji, druge pak luke nemaju e, velikih kapaciteta. I na kraju ono što je dobro i što je važno vlasnicima brodova jest mogućnost odvajanja otpada već na samom plovilu, na brodu, a onda se to nekako na kopnu sve opet utrpa u istu kantu. Dakle, to ne bismo htjeli. Htjeli bismo da ako krenemo reciklirati, odvajati otpada, to traje i do kraja. a onda i ovi dijelovi Sjevernog mora gdje imamo ova plovila koja se zovu scrubber i koji mogu e, na taj način čistiti more, čistiti od onečišćenja ili sumpora. Ranije možda tamo i nije bilo sumpora, hoćemo li te scrubbere e, puštati ili ne. Smijemo li to otpuštati u vodu u Belgiji, Njemačkoj? Ne, drugdje je to još dozvoljeno, ali sumpor onda više nije u zraku, već e, dolazi e, u vodu, more. To su različita pitanja na kojima još moramo raditi. Otvorena sam za raspravu, ali uvjerena sam da ćemo za vrijeme ovog saziva to završiti, što je iznimno važno zbog čistoće naših mora i zbog dobro funkcionirajućih procedura za otpad u našim lukama. Veselim se suradnji, mi ćemo odmah nakon e, ljetnih praznika krenuti. Hvala. E, sada će riječ dobiti gospođa Klun u ime kluba Pučana. Hvala. Hvala vam eh, predsjedniče zahvaljujem također Gezine Majsner na ovom prijedlogu. Mislim da se mogu složiti sa većim dijelom onoga što je ona ovdje predložila i temeljem eh, prethodne rasprave koju smo već imali na ovome odboru može se reći da postoji konsensus u svezi sa ovim zakonskim prijedlogom. Amandman 20. E, dakle, mislim da to je jedan pozitivan prijedlog gospođe Meissner gdje se prepoznaje da brodovi ne moraju isporučiti sav otpad u neku luku Europske unije prije nego što nastave u luke izvan Europske unije. Mislim da je to dobar prijedlog i mislim da to ima smisla i učinkovito je. Mislim da bi trebalo omogućiti brodovima da iziđu izvan Europske unije prije nego što isporuče otpad. E, to je posebno važno za zemlje koje se nalaze na periferiji ili one koje će se uskoro pridružiti Europskoj uniji. Zatim što se tiče e, manjih luka, gdje je manji promet, gdje je manji promet rekreacijskih plovila. Dakle, tu će biti, oni će biti izuzeti od nekih obveza, kao što stoji u amandmanu 16. Mislim da su nam za to potrebne jasne smjernice. E, dakle, mislim da to je jedan detalj, ali je važno i da se time pozabavimo, jer neke zemlje imaju na tisuće malih luka tako da bi e, učinak ovih mjera bio e, disproporcionalan u odnosu na usluge koje nude. Zatim e, isto tako imamo i ribolovni alat koji se lovi slučajno, dakle drago mi je da je to spomenuto u ovome izvješću. Mislim da je važno da se taj ribolovni alat koji se pasivno lovi da dakle, ribari ne budu financijski odgovorni za to, nego da postoje financijska sredstva koja bi im omogućila da ih e, isporuče u luku. Na taj način ne bismo ohrabrivali odbacivanje takvih e, predmeta u more. Zatim imamo kratku plovidbu. Izvjestiteljica je predložila da se uvedu određene naknade kako bi se uzela, uzele u obzir specifičnosti kratke plovidbe. Mislim da je to također vrlo važno. Zatim postoji zahtjev da se e, obavijesti o izgubljenom ribolovnom alatu. Mislim da je to također da se tu premošćuje jedna praznina. E, no, mislim da bi ovo u amandmanu 24. moglo biti isuviše više restriktivno za mala plovila. Zatim što se tiče neizravnih naknada, to je također poticajna mjera kako plovila ne bi odbacivala otpad na moru. Međutim, ne treba nametati niti nerazumne troškove lukama. Dakle, mi želimo da poticajne mjere i dalje budu tu za plovila Možda bi e, članak peti mogao omogućiti i prostor za suradnju među lukama. Mislim da o tome možemo porazgovarati i vidjeti slažemo li se sa ovim iznesenim prijedlozima. Također e, sam shvatila da će komisija podnijeti e, prijedlog na dakle, Međunarodnoj pomorskoj organizaciji vezano uz 100% naknadu i to je zapravo čak i prije nego što ćemo mi završiti izvješće, tako da bi me zanimalo da čujemo od komisije što oni to namjeravaju predložiti, s obzirom da parlament tek treba zauzeti stajalište u vezi s tom problematikom. Zatim, e, tu se nešto govori i o otpadu iz ugostiteljstva, iz ugostiteljskog sektora, to su amandmani 9 i 10. To se odnosi e, na nus proizvode, dakle tu postoji neka stroga pravila, taj se otpad mora spaliti i e, postavlja se pitanja e, što je sa propisima u području poljoprivrede i brodarstva. Dakle, to su sve stvari koje moramo uzeti u obzir jer mislim da e, bi različite definicije mogle izazvati zbrku a ako imamo drugačiju definiciju u propisima koji se odnose na poljoprivredu, onda mislim, mislim da se moramo naprosto pobrinuti da se tu ne izazove dodatna zbrka. Pozdravljam također amandman o zelenom e, brodarstvu sukladno smjernicama IMO-a e, te konvencije MARPOL, odnosno aneksu konvencije MARPOL. Tu postoje već jasne smjernice za smanjivanje otpada na izvoru, što bi značilo i manje otpada u lukama. E, želim zahvaliti gospođi Meissner e, na uloženom trudu. Ona je sama rekla da će ovo ljeto imati posla jer će obilaziti luke. Mislim da bi bilo dobro da vidimo kakvo je stanje na terenu u samim lukama e, i da kako ja se radujem sastanku izvjestitelja u Sjeni koji će se održati u rujnu. Poput e, gospođe Majsner, ja sam također uvjerena da ćemo postići dogovor i da će naš odbor moći krenuti u sljedeću fazu. Hvala gospođo Klun. Gospođa Grapini u ime SID-a. Izvolite, hvala vam. Hvala lijepo. Ja bih e, htjela također sa svoje strane zahvaliti izvjestiteljici Gezine Meissner. Ono što je ona rekla je iznimno važno. Dakle, mi smo krenuli od predloga komisije koji je bio kvalitetan. Svi izvjestitelji su oko toga bili suglasni. Imali smo nekoliko susreta. Neću sada spomenuti sve amandmane koje je Gezine podnijela. Ja se slažem s njenim amandmanima, no ako mi dopustite, iznijet ću nekoliko primjedbi koje još uvijek e, mogu biti predmet pregovora, dakle u smislu postizanja kompromisa. Ja ću da kako podnijeti i vlastite amandmane. Smatram da bismo trebali dobiti određena pojašnjenja od strane Europske komisije. Primjerice, još uvijek ne postoji definicija zelenih brodova. E, dakle, iz ekološkog ribolova. Treba pojasniti koja su to plovila koja mogu iskoristiti pogodnosti koje se navode u direktivi. To bi uostalom bio jedan od mojih prijedloga, osim svih prijedloga koje je e, podnijela izvjestiteljica, a s kojima se slažem. Nadalje, nisam to primijetila u amandmanima, ali nadam se da je moguće postići kompromis oko sljedećega. Dakle, riječ je o otpadu e, koji se odbacuje u Rajnu i Dunav, dakle to sve dakle to dolazi do Crnog mora i štetno je za ekosustav. Tako da smatram da bismo trebali proširiti područje primjene teksta i na plovne, riječne plovne puteve, e, posebno one rijeke koje dakle završavaju u moru. Mislim da bi se na taj način moglo e, stati na kraj zagađenju rijeka. Zatim postavljeno je pitanje zašto e, naknada ne bi bila u skladu sa volumenom otpada što bi zapravo opravdalo odbacivanje manje količine otpada u moru. Mislim da je Gesine ovdje podnijela kvalitetan amandman. Mislim da treba imati različitu tipologiju otpada. Dakle, neki, neka plovila stvaraju manje otpada, neka više i u tom smislu bi bilo dobro da imamo jasnu poveznicu između volumena otpada i naknade, visine naknade koja se naplaćuje. Zatim, e, što se tiče samih obrazaca za prijavu, e, mislim da tu treba postojati jedna europska klasifikacija otpada e, koja bi kategorizirala otpad tako da svaki dobije svoju šifru. Dakle, svako da ima svaka vrsta otpada bi imala određenu šifru. Mislim da to ne bi predstavljalo nikakav problem, to bi se moglo unijeti u aneks drugi u standardizirani obrazac. Da kako, e, jako sam zadovoljna nekim amandmanima, primjerice amandmanom broj 10 gdje si ti gezine pokušala objasniti što je to točno ugostiteljski otpad. Mislim da je to vrlo dobro. Zatim tu je i amandman 21 koji mi se čini vrlo dobro sročenim. Riječ je o amandmanu koji sada neću čitati, ali sam ga htjela spomenuti. Zatim amandman 23 mi se također čini kao dobro rješenje. Ako se neko plovilo koristi na kraćim relacijama, mogu se primjenjivati niže naknade. Slažem se također i sa amandmanom 22. koji govori o opasnoj prirodi otpada. To mi se čini također e, vrlo dobrim. Ja ću glasovati za taj amandman. Zatim amandman 24 tu postoji jedna dopuna. Predlaže se da komisija e, definira određene kriterije za provedbu priloga peto konvenciji Marpol. Na kraju bih htjela još samo precizirati da smatram da ćemo prilikom sljedećeg susreta izvjestitelja u Sjeni moći nešto reći o roku koji je definirala komisija, to je 2020. godina. To mi se čini relativno kratkim vremenskim rokom, budući da je sada već 2018. godina. Moj prijedlog bi bio da se doda godina dana, dakle da to bude 2021. godina. Mislim da nije dobro da e, fiksiramo nerealne rokove, jer u protivnom ćemo možda nagnati neke države članice da ubrzaju postupak zato da bi bile u skladu sa, da bi se uskladile sa zadanim vremenskim rokovima. E, to je sve što sam htjela reći. Zahvaljujem izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni. Nadam se da ćemo temeljem ovog kvalitetnog predloga komisije dobiti još kvalitetni predlog u Europskom parlamentu. Hvala gospodin Van Daun, izvolite. Hvala vam, predsjedateljice. Svi su pokazali mnogo entuzijazma za ovaj prijedlog. Mislim da je to zato što je to uistinu vrlo povoljno za zaštitu okoliša. Riječ je o jednom održivom prijedlogu koji ima brojne pogodnosti za okoliš. Htio bih samo reći da uvijek treba krenuti od samoga početka. Mislim da trebamo koristiti manje ambalaže jer još uvijek ima i suviše ambalaže u opticaju. Dakle, ako se pitamo što bismo mogli učiniti drugačije, to bi bilo to. E, kao što smo čuli od izvjestiteljice, postoji široki konsensus oko većine pitanja. Kada je riječ o ribolovnim aktivnostima, odbor za ribarstvo je jutros održalo glasovanje upravo vezano uz tu problematiku. Dakle, e, riječ je o ribarima koji izlaze na more ne kako bi lovili ribu, nego kako bi e, dakle, zapravo eliminirali otpad. Mislim da je to također nešto što ovdje dobro spomenuti. Izvjestiteljica je to već spomenula. A osobno znam iz odbora za ribarstvo da će se posebna pozornost posvetiti upravo tom pitanju. E, htio bih ovdje istaknuti tri važna aspekta. Kao prvo to je, provedba, e, što je inače problem u Europskoj uniji u različitim područjima. Sve više regulacije može biti dobra stvar, ali mislim da je zapravo najveća slabost Europske unije upravo u e, činjenici da postoje slabosti u provedbi Europska pomorska agencija. Dakle, meni se čini da je sada na državama članicama da poduzmu sljedeće mjere. Čuli smo nešto o riječnoj plovidbi u mojoj zemlji, Nizozemskoj. Postoji široka mreža e, dakle, koja omogućuje da se eliminira otpad. Mislim da je to vrlo e, kvalitetno rješenje koje bismo mogli primijeniti u drugim zemljama. Mislim da trebamo apelirati na države članice da preuzmu svoj dio odgovornosti. E, često se spominje provedba Pariškog sporazuma, poboljšanje zaštite okoliša. Mislim da bi bilo dobro da države članice pokažu e, da su spremne reagirati na dijelima. Što je sa e, perifernim lukama? Mislim da bismo trebali analizirati definicije e, iz TNT-a. Dakle, u jednom od amandmana se to spominje. Mislim da je to pravi smjer djelovanja. E, neki od vas su spomenuli indirektne naknade i to jest problem u nekim lukama, budući da postoji rizik da će plovila isporučiti manje otpada nego što se može obraditi zbog te naknade u visini od 100%, tako da bi se tu možda trebalo razmotriti uvođenje dodatnih naknada za opasni otpad, za otpad koji se isporučuje izvan radnog vremena i slično. Dakle, tu je važno načelo da onečišćivač plaća, a ne da se luka treba nositi sa velikim količinama otpada. Dakle, mislim da je to smjer kojim bismo trebali ići. E, smatram da je izvjestiteljica sjajno odradila svoj dio posla. Mislim da će biti amandmana, ali samo ograničen broj. Gospodine Taylor, izvolite. Hvala predsjedateljice, hvala Gezin na marljivom radu na ovom prijedlogu mislim da je zaista obećavajući. Evo, drago mi je vidjeti e, vrlo široki raspon i aspekata, a uključujući i e, luke. E, I također želimo pozvati države članice da zabrane ispuštanje Isto tako, htjeli bismo vidjeti u zadnjem kratku provedbu, e, kratku plovidbu u e, ključnom zaključnom e, prijedlogu. Što se tiče otpada, opasnih tvari, balastnih voda, skrabere i tako dalje, sve bismo to htjeli vidjeti u ovom prijedlogu. Rješenje za financiranje svih ovih aktivnosti je toplo pozdravljen. Isto tako potrebne su i poticaje i kazne e, tamo gdje su potrebne. E, trebamo imati e, strožu harmonizaciju među državama članicama i pobrinut ćemo se za sankcije i sukladnost, odnosno ispunjavanje zakonskih obveza da se primjenjuju i na ocean, na, na rijeke, na zelenu, zelenu i na paris, Pariški sporazum. I na kraju što se tiče Europske agencije za sigurnost, pomorsku sigurnost, e, kako bi se i ona mogla uključiti. Zahvaljujem komisiji na prijedlogu, zahvaljujem e, zastupnici Meissner na e, vrlo obećavajućem izvješću. Hvala vam gospodine Kramer. Prije nego što dam riječ gospođi Gonzales, Dopustite mi da zaželim dobrodošlicu skupini posjetitelja gospodina Kramera. Riječ je o skupini od 30 osoba. Oni su već ovdje u dvorani, a dolaze iz Europskog edukacijskog centra za željeznice. Dobrodošli na naš odbor. Danas poslije podne ćemo govoriti manje o željeznicama, više o pomorstvu, ali svakako ste dobro došli na našem odboru. Molim jedan pljesak za naše posjetitelje. E, hvala. Gospođo Gonzales, sada imate riječ. Izvolite. Hvala. Ja također pozdravljam skupinu naših gostiju Naravno i mi smo se založili za bolje korištenje javnih željeznice. mislim da će taj apel doći do europskih institucija. Zahvaljujem izvjestiteljici, gospođi Meissner, na poslu i na poslu koji će odraditi e, vezano za ovu temu. Doći ćemo do vrlo zanimljivih rezultata i većina, e, većina e, mišljenja koja su iznesena mogu naići na našu podršku. Postoji neki elementi koji baš nisu do kraja definirani, to moramo još definirati Prvo radi se o malim lukama, o malim udaljenim lukama. možda doista nije nužno tjerati mak na konac. Vidjet ćemo što će reći komisija. Trebamo to konkretizirati i u našem poslu. Ne znamo što su udaljene luke, što su male luke i kako će one biti predmetom izuzeća. I druga stvar, Radi se o tim eh, kratkim, eh, kratkim plovidbama, radi se o operacijama koje imaju reduciranu ili smanjenu naknadu ili tarifu. Ja želim da se to točno eh, ustanovi, ustanovi udaljenost, određena kilometraža, uz poštivanje pomorskih pravila i drugih e, prometnih e, ili prijevoznih operacija. To su dva elementa na kojima treba konkretnije raditi. I na kraju e, već smo analizirali neka pitanja koje ću sada spomenuti. Prvo, činjenica da se treba jamčiti ciljevi, usavršavanje za svo osoblje, za sve pomorce i ljude koji rade u lukama. Dakle, ne samo oni koji moraju manipulirati otpadom, već i za sve druge, za sve popratne službe koje tu mogu imati neku ulogu. I druga stvar, čini mi se zanimljivim e, kada govorimo o inspekcijama da uključimo i inspekcije koje će biti učinkovite. A na kraju mislim da u poglavlju o sankcijama trebamo napisati e, sankcije i mjere koje su uperene protiv djelovanja, protiv javnog zdravlja i okoliša. Eto, to bi bilo sve. Zahvaljujem gospođi Majsner i svima želim ugodne praznike. Uključujem tu i naše konferencijske prevoditelje. Hvala, gospođo Bilbao, izvolite. Gospođo Bilbao, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljici Meissner na obavljenom poslu i kao što sam već rekla imamo mišljenje na odboru za ribolov. Tu ćemo govoriti o ribolovu i o rekreacijskom ribolovu. Pa ovdje ne smijemo kriminalizirati e, te vrste ribolova zato što se u mreži može pronaći svašta, a prije svega plastični otpad, plastični otpad koji nužno nije dospio u more e, putem ribarskih brodova, već ribarski brodovi upravo obavljaju važan posao odvajanja e, otpada koji love, a i koji sami stvaraju. Dakle, kada se namjerno lovi otpad, to je drugačija situacija. Mislim da doista trebamo promicati mjere koje će poticati uh, ulov otpada, a često ribari imaju drugačiji zadatak, dakle uloviti ribu, a ne otpad, tako da se onda time ne vale baviti. Drugo pitanje je pitanje malih luka i plan upravljanja otpadom u različitim lukama. E, to će ovisiti i o dimenziji luke, luke koja vjerojatno nema kapacitete, ali ukoliko ima mogućnost izgraditi kapacitete, to može učiniti zajedno s lukama koje su blizu i planirati prikupljanje i izbrinjavanje otpada. Što se tiče udaljenih e, krajeva i područja, mi smo tu uključili neke amandmane. Mislim da treba misliti na posebno e, udaljene krajeve tu bi trebali donijeti posebne mjere financijske pomoći za e, te luke koje se već sada susreću sa velikim poteškoćama. Oni bi trebali u određenim rokovima moći izgraditi tu opremu za prihvat brodskog otpada. A te luke često su vrlo turistički frekventne, dakle imaju jako puno turista i svoj su budući održivi razvoj temeljili na održivom razvoju, na recikliranju i na kružnom gospodarstvu. Na primjer, Kanarski otoci su takvo područje gdje bismo trebali imati konkretne specifične mjere da e, im u tom smislu E, pomognemo. Slažem se da bismo trebali spomenuti i ove kraće plovne rute jer one sadržavaju određeni postotak onečišćenja u, e, po svojoj prirodi. Ali s druge strane trebamo biti realni jer na kraju Želim e, spomenuti posebne regije, regije koje razvijaju konkretne planove i razvijaju luke, luke koje će zbrinjavati i prihvaćati brodski otpad. Nećemo to moći raditi na dobar način ako tu ne uključimo lokalne i regionalne vlasti u okviru njihove nadležnosti. Mi smo spremni surađivati i ovdje u odboru za promet i u odboru za ribarstvo po ovim pitanjima. Hvala vam. Hvala vam, gospođa Bilbao. Gospodin Wim van de Kamp na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepo, predsjedateljica. Imam jedno pitanje, jedan komentar. Uvijek sam malo nemiran kada govorimo o malim brodovima i malim lukama. Po mome mišljenju e, možda time pokušavamo izbjeći rizik. Vi ste mali, vi ste kalimero, tužni ste. Potpuno to razumijem. Međutim, e, ponekad mali znači učinkovit. E, i što je s troškovima. Uzmimo Dubrovnik kao primjer e, luka, što znači da potpada pod ovu direktivu, ali je moguće da zbog turističkih razloga e, su spremni platiti e, višu cijenu da bi prihvatili više brodova. Znam da bi mnoge luke u Španjolskoj i Portugalu isto to napravile. Budim, hoćemo li im to dopustiti i kako ćemo to računati? Hvala vam, e, gospodine Van de Kamp. A sada ponovno dajem riječ, e, sada dajem riječ komisiji. E, kao što vidite, postoji uistinu veliki interes za ovo izvješće gospođe Meissner. E, svi su kolege spremni na to da ovo bude jedan od, jedna od okosnica našega rada, jer ne želimo da u buduće bude više otpada nego riba u moru, a to je nešto što, to jedna perspektiva pred, koja je pred nama. E, lijepi pozdrav vama, gospođo Kopšeska, izvolite, možete uzeti riječ. Hvala predsjedateljice, dame i gospodo. Htjela bih najprije zahvaliti izvjestiteljici i svima vama e, na izvrsnom razumijevanju političkog cilja ovoga prijedloga, a isto tako e, što ste prepoznali da svi radimo u istom cilju. Želimo imati uredbu koja će učinkovito spriječiti e, onečišćavanje mora otpadom s brodova diljem Europske unije. Ovaj prijedlog je isto tako dio paketa e, kružne ekonomije. E, čula sam da ste spomenuli različite vrste onečišćenja kao što je plastika koja je sve veći problem morima i oceanima svijeta. E, komisija potpuno dijeli to taj stav jer želimo riješiti problem izvora onečišćenja i onog kopnenog. E, međutim, ovaj se prijedlog usmjerava na izvor otpada koji su brodovi. To je jako važno imati na umu jer ovdje e, promatramo kako uskladiti europski pravni okvir u što većoj mjeri i što je više moguće sa e, međunarodnim pravnim okvirom jer jedino tako možemo E, riješiti još jedan problem koji ste spomenuli, a to je provedba. Moramo imati sustav koji je s jedne strane dovoljno jednostavan za primjenu, jer će ga onda biti e, lako primjenjivati i provoditi. To je upravo načelo iza e, neizravnih naknada. Veseli me što sam čula da se većina vas slaže s tim načelom, jer nakon e, mnogih rasprava e, to je ono što smo zaključili da je najučinkovitiji način da se potakne brodove da doista svoj otpad e, iskrcaju u lukama e, naravno da postoji izrav, ne postoji izravna veze između naknade i količine otpada međutim uvijek plaćate i time vas se potiče da ga dovedete da otpad dovezete na obalu a ne da ga izbacite na moru Eh, jako mi je eh, drago bilo čuti izvjestitelja i vaše komentare, pa ću se sad eh, baviti jednima, a zatim drugima. Ima različitih pitanja vezanih uz dodatke o ovom prijedlogu komisije. Bilo da su to dodaci vezani za druge vrste otpada, balastne vode, vode iza otvorenih skrabera, takozvanih Mislim da je važno imati na umu da to e, prelazi okvire Marpola i e, pravni, pravni okvir Međunarodne pomorske organizacije, tako da trebamo vidjeti može li se to ispravno provoditi. A s druge strane, voda koja dolazi iz otvorenih skrabera teško se može smatrati otpadom. E. Naime, znam da je ovo vrlo teška tema i da je za vas, da mnoge od vas ona osjetljiva, ali bih samo naglasila da je to tako. E, druga vrsta komentara, odnosno skupina komentara i pitanja, e, bave se e, izuzećima, izuzimanjem. Počet ćemo s malim lukama koje se spominju i u izvješću gospođa Meisner, jednako kao i nekim od vaših pitanja. Dakle, zahtjev za izuzimanjem e, ne odnosi se na izuzeće luka od obveze e, u smislu e, uređaja za prihvat otpada, nego ih se samo oslobađa obveze izrade plana upravljanja otpadom što više to se može pojednostaviti. Radi se o ispravnim informacijama koje su točne za sve e, luke. Naime, točno moramo znati što se može napraviti, što se radi e, s određenim vrstama otpada, određenim vrstama luka. Isto tako, e, postavljeno je pitanje izuzeća onih luka koje imaju mali promet rekreacijskih plovila to su luke koje imaju dosta e, veliki promet ribarskih e, plovila. dakle, tu sad treba uspostaviti e, ravnotežu. Dakle, veliki broj malih luka može dovesti do potpuno suprotnog učinka od onoga koji želimo. Što se tiče kratke plovidbe, komisija e, je na istoj strani s vama što se tiče e, poticanja e, kratkih plovidbi i meni je teško to izgovoriti na engleskome. Međutim, radi se ponovno o točnoj definiciji. Definicija kratke plovidbe odnosi se samo na EU plovidbu, dakle promet unutar granica EU-a. A, dakle, sve ono što izlazi iz tog okvira a, e, izuzeto je iz obveze iskrcaja otpada u EU lukama. Dakle, imamo tu e, teoretsku i, i praktičnu e, razinu koje treba uskladiti. Nekoliko vas e, se također osvrnulo na situaciju kada e, brodovi, odnosno plovila napuštaju EU. E, jesu li obvezne iskrcati otpad u zadnjoj luci u EU? Da, obvezne su ukoliko imate 100% jamstvo da e, luka izvan EU neće moći rukovati tim otpadom. Dakle, evo, to je nešto što se dosta često javlja u raspravama o ovom e, pravnom aktu u vijeću. Pažljivo sam e, zapisala reference na EMS-u u vašim pitanjima izvješću. EMS-a se spominje u prijedlogu, to je jedno, a drugo, neke druge aspekte treba pokriti drugim e, pravnim aktima, na primjer praćenje mogućih e, ispuštanja e, na moru, nenamjernih ispuštanja. To je nešto čime se komisija pažljivo bavi, ali neće sve biti moguće obuhvatiti upravo ovim pravnim aktom. Eh, svjesna sam da nemamo mnogo vremena, pa bih možda sada eh, se zaustavila. Ako bude dodatnih pitanja, ja ću se eh, vrlo rado osvrnuti na njih. Uvijek nam je zadovoljstvo raditi sa izvjestiteljem i sa svima u ovome odboru kako bismo na kraju imali odličan prijedlog. Hvala. Hvala vam lijepa, gospođo Majsner. Sada ponovno riječ imate vi. Izvolite, možete izniti zaključke. Hvala. Nastojat ću govoriti kratko. Dobro je da ste spomenuli Marpol, Marpol Annex. Marija, Marija nije ovdje više. Da, naravno, Dunavska delta igra važnu ulogu i trebamo vidjeti kako ćemo riješiti taj problem susreta otvorenog mora i rijeka. što se tiče pitanja koje je Peter rekao. Peter možda bi mi mogao reći više o tom sustavu koji si spomenuo, a vrijedi za rijeke. Možda bismo više mogli naučiti iz država koje već imaju različite sustave. KIT, ne znam, zeleni žele uključiti offshore platforme, u ovaj projekt offshore platforme su zapravo poput brodova. Njih moramo tretirati kao brodove. Dakle, ne radi se o otpadu iz platformi, već s brodova, ali možda bismo ih mogli uključiti platforme također. EMSA se već spomenula. Kolegici iz GUE, zaboravila sam nažalost ime, da, oprostite, e, točno je, moramo pogledati što znači po definiciji mala udaljena luka, short shipping i slično. E, kolegica Izaskun, e, suradnja sa odborom za ribarstvo, Europeš je također e, predložio jako puno amandmana, dakle računam i na suradnju s odborom za ribarstvo, ali sigurno da trebamo razlikovati aktivno i pasivno ribarenje otpada, možda bismo mogli objediniti kapacitete da bismo sve to skupa bolje iskoristili. Dakle, male luke, mali plodovi ne trebaju ili ne smiju biti previše opterećeni. E, zanima me kako ćemo rješenje pronaći jer su nam otršta različita. Vim, pitanje, Dubrovnik, cijene, ne znam, ne mogu odgovoriti na to pitanje. Možda će to moći reći komisija, jer države članice same određuju iznose. Tako da, nažalost, nemam odgovora za tebe. Što se tiče pak komisije, Mislim da je u redu ovo što smo čuli. Mi kao parlament e, slažemo se s vama u većini, iako imamo neke izvojena mišljenja, ali to je naravno i dobro. E, dakle, veselim se suradnji, zahvaljujem svima sada već na aktivnom doprinosu i vjerujem da ćemo e, doista ostvariti dobar rezultat. Hvala. Hvala i vama, gospođo Majsner. Rok za podnošenje amandmana je 18. srpnja do 12 sati. A sada prelazimo na javno saslušanje o diskriminaciji distribucijskih kanala zračnih prijevoznika. Zamolit ću našeg prvog da nam se pridruži. Monsieur de monsieur Pago. Gospodin de gospodin Pago i gospodin Nolan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 Dragi kolege, sada ćemo započeti raspravu o jednoj temi koja je od ključne važnosti za budućnost zračnog prometa. Dakle, riječ je posebno o distribucijskim kanalima ponude u zračnom prometu. Ova tema se dotiče konkurencije, transparentnosti i zabrane diskriminacije kada je riječ o fiksiranju cijena. Ono što nam posebno pada na pamet e, i što je posebno relevantno s obzirom na činjenicu da neki zračni prijevoznici naplaćuju e, dodatnu naknadu na cijenu karata, zrakoplovnih karata koje se ne kupuju preko njihovog sustava. Dakle, imamo povelju o dobrom ponašanju dakle CRS-a i htjela bih da e, dobijemo bolji uvid e, u usluge u zračnom prometu. Mislim da je ovaj sektor sada dakle prolazi jednu pravu revoluciju s obzirom na promjene u navikama potrošača i s obzirom na dolazak novih tehnologija. Rezervacija zrakoplovne karte ili pak usluga u zračnom prometu drugačija je od e, onoga kako je izgledala prije samo nekoliko godina. Tu postoje brojni akteri, brojni pružatelji usluga koji se sve više i više pojavljuju, ima ih sve više, sve su učinkovitiji, mobilniji i ponuda je sve više personalizirana, a ponekad također uzimaju sve više naših osobnih podataka. Upravo je zadaća Europske komisije da se uhvati u koštac sa tim procesom transformacije i sa svim rizicima koje to podrazumijeva. Drago mi je što ovdje možemo pozdraviti velik broj stručnjaka koji će nam pomoći u analizi ove vrlo zanimljive tematike, tako da predlažem da započnemo sa raspravom. Prvi okrugli stol e, je naslovljen distribucijski kanal zračnih prijevoznika, kratka povijest i trenutna situacija. Gospodin Hours je na čelu novih distribucijskih kapaciteta i također ste član Međunarodnog udruženja za zračni promet IATE. Gospodin De Blust je glavni tajnik e, Europskog udruženja putničkih agencija i turoperatera. Dobrodošli na rad naše, našeg odbora. Zatim Stefan Pango koji je suosnivač i izvršni ravnatelj Flaina. I na kraju pozdravljam također gospodina Nolana koji je ravnatelj u odjelu Legal and Corporate Development Skyscanner. Dakle, želim svima dobrodošlicu i e, kao prvo ću vam e, objasniti koja su pravila igre s obzirom da imamo ograničeno vrijeme, pa ću zamoliti svakog od naših govornika da nam održi jedno kratko izlaganje. Svatko od vas će dobiti samo 7 minuta. Ja ću nadzirati vrijeme i ne mogu vam dati više vremena s obzirom da nakon toga imamo drugi okrugli stol. Dobrodošli još put. Izvolite, imate sedam minuta. Good afternoon, Olivier. I'm working for IATA, International Lijepi pozdrav, zovem se Olivier Hours, ja sam stručnjak za distribucijske kanale. Jata ima 190 prijevoznika koji uglavnom lete izvan Europske unije i u Europsku uniju. Na njih otpada 30% zračnog prijevoza. Inače sam ranije radio za KLM u Francuskoj i bavio sam se aktivnostima CRS-a. Postoje problemi zbog uskih grla između pružatelja usluga i potrošača. Nekoliko stotina zračnih prijevoznika je u konkurenciji kako bi ponudili usluge na desetaka tisuća agencija. Posrednici između njih su upravo CRS-ovi, dakle sustavi, e, računalni sustavi za rezervaciju karata kojima se koriste potrošači kako bi rezervirali i kupili aviokarte. Postoje uska grla s obzirom da u Europskoj Uniji postoje samo tri CRS-a, Amadeus, koji ima 65% udjela na tržištu, Travelport sa 20% i Saber sa 15% udjela na tržištu. U nekim slučajevima e, CRS-i mogu imati čak do 80% udjela na tržištu. Većina putničkih agencija koristi se uslugama samo jednoga CRS-a i rijetko ih mijenjaju, a razlog su dugoročni ugovori i činjenica da su ovisni o njihovoj tehnologiji, o hardveru i sl. Osim toga dobivaju i određene poticaje od CRS-a koje ne žele izgubiti. E, u jednom predmetu protiv Sabra u SAD-u jedna agencija posvjedočila da je dobivala na stotine tisuća dolara poticajnih sredstava, e, što se zapravo je značilo na milijarde dolara u konačnici. To znači nedostatak tržišnog natjecanja, budući da se e, po svakom putniku plaća naknada između 3 i 10 e, eura za svaki let, tako da aviokompanija koja želi prodati jedan let sa, dakle, sa presjedanjem e, plaća dakle za više za e, cijenu koja može biti ispod 100 eura i 100 dolara i to zbog visoke koncentracije CRS-ova. Osim toga, njihovi ugovori sprječavaju aviokompanije da e, besplatno distribuiraju sadržaj. Dakle, moraju svim CRS-ovima dati istu e, cijenu i ne mogu nuditi niže cijene na nekim web stranicama ili putem call centara. Što da kako e, u što je u konačnici štetno za krajnjeg potrošača. Ukratko, zračnim prijevoznicima je gotovo nemoguće pregovarati sa CRS-ovima budući da oni mogu jednostrano nametati svoje uvjete i cijenu. CRS-ovi znaju da ne mogu, e, da se ne mogu priuštiti da izgube, da si aviokompanije ne mogu e, priuštiti da izgube njihove usluge, tako da zapravo ne postoji nikakva konkurencija među CRS-ovima. Zračni prijevoznici e, nastoje se udaljiti od sadašnje tehnologije. Naime, industrija se koristi istim e, modelima već duže od 30 godina, tako da ne postoje nikakve poticaje za modernizaciju unutar CRS-ova. U međuvremenu su se razvile alternativne tehnologije koje zračni prijevoznici žele koristiti kako bi modernizirali distribuciju e, dakle, tih usluga. E, ta nova tehnologija naziva se NDC, novi distribucijski kapaciteti koji bi trebali omogućiti potrošačima veću transparentnost te kupnju različitih proizvoda i usluga. A prijevoznici e, dakle troše na milijarde dolara za nove proizvode, ali nemaju odgovarajuće distribucijske kanale. Dobra vijest je da CRS-ovi podržavaju ove nove standarde kao i putnička agencija diljem svijeta. CRS-ovi će se prilagoditi ovim standardima e, koji će se početi primjenjivati od sljedeće godine. Međutim, usprkos ovim, ovoj novoj tehnologiji, E, trgovačke prakse CRS-ova i dalje se primjenjuju. Ukoliko se zračni prijevoznik želi riješiti restriktivnih klauzula kako bi mogli imati distribucijsku slobodu, CRS-ovi uglavnom reagiraju na to udvostručivanjem svojih naknada, tako da e, zračni prijevoznici moraju tu cijenu prebaciti na posrednika, što se u konačnici prebacuje na krajnjeg potrošača. I to je ta, dakle, e, nak, prekomjerna naknada koju naplaćuju CRS-ovi. E, potrošači, e, dakle pitanje je bili potrošači htjeli da su sve usluge na raspolaganju putem različitih kanala. E, zračni prijevoznici, dakle, koji je njihov cilj? Oni naprosto žele veću konkurenciju. Dakle, CRS-ovi mogu komercijalizirati e, nižu cijenu koju nudu prijevoznici, ali uz odgovarajuće uvjete. Ono što zračni prijevoznici čine e, je dobro za krajnjeg potrošača. Veća konkurencija među CRS-ovima podrazumijevat će veću transparentnost, ne samo što se tiče samih cijena, nego i usluga koje se nude, a putničke agencije će morati samo odabrati odgovarajuću odgovarajuću tehnologiju. Međutim, dakle, prijevoznici će morati odlučiti hoće li se sada već opredijeliti za alternativnu tehnologiju ili će čekati da taj sustav rezervacije putem računala bude spreman. Jedan od ciljeva ovog novog distribucijskog standarda jest da se stvori konkurencija e, na način da se na mnogo brži način nude proizvodi potrošačima. Ukoliko postoji diskriminacija unutar e, zračne industrije, onda to sigurno nije, ne dolazi od zračnih prijevoznika, nego je to posljedica ovih e, sustava rezervacije putem računala. Hvala, gospodine De imate riječ na sedam minuta. Hvala, predsjedateljice, dobar dan svima i hvala što ste nas pozvali. Mi predstavljamo 70 tisuća e, putničkih agencija, turoperatera, ekta. Mi smo prošle godine imali promet veći od 210 milijardi. Evo na ovoj prozirnici vidimo gdje se putničke agencije nalaze danas. Tijekom godina agencije, putničke agencije i turoperateri su se uspješno nosili s reklamiranjem ne samo zračnih luka, već i putovanja, hotela i sl. No, internet je sada dodao novu dimenziju distribucijskim kanalima i pokrenuo je, dakle otvorio taj novi e, posredni distribucijski kanal, ali mi i dalje ostajemo najvažniji distribucijski kanal online. Evropski potrošači vole iskustvo rješavanja problema i kupovine na jednom mjestu uz visoku zaštitu potrošača. Želim podsjetiti da postoji direktiva o paket putovanjima koja pokriva sva ova pitanja. Putničke agencije žele pristupiti sustavima kompjuterske rezervacije zračnih karata e, koje su e, koncentrirane kao ponuda u Europi. To ima čitav niz prednosti. Dakle, zračni prijevoznici imaju sjajan distribucijski alat koji im omogućava da e, dolaze do 70 tisuća agencija u GDS-ovima i preko toga dopiru do milijuna europljena, do milijuna putnika po vrlo prihvatljivu E, cijenama. GDS-ovi su zapravo dodana vrijednost u distribucijskom kanalu gdje se može pronaći e, mogućnost kupovine karata, plaćanja karata i tako dalje. Putničke agencije e, mogu ponuditi na neutralan i nepristran način usporedbu između usluga i cijena. Konačni korisnik svih e, ovih lanaca dodane vrijednosti je zapravo potrošač koji dobiva pregled nad cijenama i mogućnostima putovanja. No u posljednje vrijeme situacija je postala složenija. Veterani kao ja koji imaju već sjedu kosu sjećaju se dobrih starih dana kada smo kupovali putne karte. Očekivali smo u zrakoplovu obrok, možda uz čašu vina, dopušteno 20 kg prtljage i prihvatljivu cijenu. Danas Imate takozvano nepovezivanje e, troška karte uz različite usluge. Morat ćete platiti i za portljagu i za e, rezervaciju sjedala, a nismo daleko od toga predsjedateljice kada <laughs> ćemo morati doplatiti za pilota ako budemo željeli e, tu uslugu i to se zove pojačano ili poboljšano iskustvo potrošača, ali nama se čini da je to jedna neprobojna, nepregledna džungla naplate različitih pristojbi i taksi. No, transparentnost nam je nužna kako bismo mogli uspoređivati ponudu na tržištu. Na ovoj prozirnici želim reći nekoliko riječi o ovom novom sustavu NDC. Što biste rekli? Da prije no što uđete u vaše omiljeno samo posluživanje, morate na ulozu samo vidjeti one cijene koje vam samo posluživanje želi pokazati. To se već događa u Amazon dućanima u Sjedinjenim državama. E, to je NDC zapravo. NDC je standard koji prikuplja jako puno podataka o potrošaču prije no što tom dotičnom potrošaču pokaže cijenu za jednog zračnog prijevoznika. NDC predstavlja problem jer nema poštene transparentnosti, nema mogućnosti usporedbe i ne možemo naravno znati što se događa s našim podacima, pogotovo kada ti podaci ne idu samo konkretno zračnom prijevozniku, već svim zračnim prijevoznicima. GDS-ovi, uključno i Amadeus, postaju NDC certificirani i nadamo se da ćemo i ovdje pronaći načina da se nosimo s tim novim standardima. No, imamo četiri izazova oko kojih će ovaj visoki dom morati odlučivati, gospođo predsjedateljice. O čemu se radi? Ovo su ta četiri izazova koja su u igri ako govorimo o budućoj reviziji dvije vrlo važne uredbe takozvane uredbe Air Service 1008 i CRS kodeks 80 kroz 2009. Uh, opća uprava MUV priprema reviziju ovih uredbi za sljedeću godinu koliko sam upoznat. A ovo su ta četiri izazova koje će zakonodavac morati riješiti. Prvo, sačuvati potpun pristup pristojbama ili cijenama. Čuli smo da to zračni prijevoznici nerado daju jer ne žele da uspoređujete cijene. Drugo, sačuvati transparentnost e, cijene e, ponude i naravno mogućnost usporedbe ponuđenih cijena. Treće, sačuvati izvor potrošača na distribucijski kanal. Dakle, potrošač bi trebao moći izabrati želi li kupovati neposredno od zračne kompanije ili e, posredno kroz druge distribucijske kanale. I na kraju, a to je također vrlo važno, spriječiti diskriminaciju potrošača temeljem države članice rezidentnosti ili e, distributorskog sjedišta, sjedišta kompanije koja distribuira karte. Radi se o vrlo važnim uredbama koje trebamo zaštititi učinkovitost jedinstvenog neba u Europi. To je doista ključno i to je evo moja zaključna poruka ovom visokom skupu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo. E, hvala vam što ste se držali zadanog vremena. E, gospodin Stefan Pango, sada vi imate riječ, imate također sedam minuta, jeste li spremni? Izvolite. Dobar dan, dame i gospodo. E, I hvala vam na ovoj jedinstvenoj prilici da vam se obratim danas. Ja sam Stefan Bango, ja sam glavni direktor i suosnivač Flying, to je jedna startup tvrtka koja nudi e, prodaju e, putovanja i to e, na jednostavan način jedinstvenim sustavom rezervacije i prodaje povezanošću s našim partnerskim zrakoplovnim prijevoznicima. Evo ovdje vidite je model koji vlada ovim područjem već 30 godina i on je eh, pokretan od posrednika. Naime, eh, posrednice kao što su Saber, Amadeus i tako dalje i eh, kao Expedia, Opodo, druge tvrtke za upravljanje putovanjima, obavljaju sav processing, sve, sva plaćanja temeljem e, sadržaja koji se nalazi u bazama podataka o industriji koje se e, nalaze u SAD-u. E, OAG koji sustav se bavi rasporedima, a ATPKO CO cijenama. Vi, budući da se sada nalazite u Briselu, potpadate pod ekspediju, na primjer želite putovati u SAD e, i radite pretragu. GDS prilikom toga poziva e, i e, ATP kao CO podatke i podatke iz OAG-a i na temelju toga vam nudi cijene karata koje su još uvijek dostupne. Dakle, ponudu vam izrađuje taj sustav GDS. E, s jedne strane, zrakoplovni prijevoznik ne zna da vi, što vi protražujete. Kada vi e, kliknete book, rezerviraj, tada e, sustav GDS stvara rezervaciju u sustavu i šalje vam kartu i PDR skuplja novac od, s vaše kreditne kartice. Dakle, ovaj model koriste i turoperateri, e, turističke agencije i ostali koji su se naviknuli na ovu veliku kompleksnost e, modela. Međutim, taj model koji ste sada vidjeli dobro je funkcionirao kada su zračni prijevoznici e, nudili svoje kapacitete. To je bilo savršeno. Međutim, E, u svijetu u kojem sve više zračnih prijevoznika e, nude svoje proizvode kao proizvode, tada e, dolazimo do ograničenja. Ovaj model je ograničen. Primjerice, zračni prijevoznici ne kontroliraju ponudu koju vama daje Expedia, na primjer. Oni ne znaju što vi kao klijent tražite, što pretražujete. Zatim vam mogu vrlo ograničenom opsegu ponuditi nekakve e, usluge više vrijednosti e, jer imaju veliku konkurenciju, a o tome također nemaju podataka. I e, kao posljedica tih ograničenja imamo negativne posljedice na potrošače ne možete dobiti e, potpuni trošak svoga leta, uključujući sve one usluge koje su vam važne, check-in, e, dodjeljivanje sjedala, e, fleksibilniju uslugu jer ćete možda mijenjati datum. Dakle, potpuno je nemoguće dobiti punu vidljivost svih troškova prilikom rezervacije. Drugo, također, sustav samo pribilježuje ove podatke i vi nemate iskustvo. E, naime, vidite dvije karte, 500 e, eura svaka, ne znate koje od tih e, iskustava će vam biti bolje i koje vama više odgovara. Isto tako ne znate koliko puta morate ići na check-in, trebate li sami sebi dodijeliti sjedalo, imate li wi i tako dalje. I na kraju ne znate od koga kupujete, od OTA, od samog zračne, zračne tvrtke ili nekog trećeg. I na kraju imamo jedan sustav raspodjele e, e, zračnog prometa koji je usmjeren na e, one koji prodaju zrakoplovne usluge, a oni to prodaju u sve moguće usluge svojim korisnicima koji se ne žele baviti ovom velikom kompleksnom platformom. Dakle, sada se javlja jedan novi model koji zapravo potiču i zračni prijevoznici koji vam nude sve, pregradu, pregradu, rezervaciju, odabir, plaćanje i tako dalje. Ako idete iz Brisela u New York i radite pretragu, e, svi zračni prijevoznici dobiju vaše podatke i oni vam nude sve svoje vrste karata. Znači, mi na našoj platformi vam nudimo cijelu lepezu mogućih karata E, dakle, vi ćete onda rezervirati onu kartu koju želite i to s tim zračnim prevoznikom kojega želite. A oni će naplatu izvršiti putem vaše kreditne kartice. Evo, a sada dolazimo do e, novih e, aktera, kao što su društvene mreže, TripAdvisor, čak i tvrtke koje žele imati svoju vlastitu rezervacijsku uslugu, naprosto ljudima je rezervacija prekomplicirana. I e, Ovaj model nudi mogućnost svima. Nudi mogućnost zračnim prijevoznicima jer imaju novi kanal prodaje e, i povećanje e, E, prihoda. Sutra će možda TripAdvisor moći prodati e, karte, a onda ćete imati e, puno više mogućnosti i oni će prikupiti veliki prihod na temelju karata koje prodaju. Zatim preprodavače, dakle, imaju koristi jer će se vrlo lako mogli, moći uključiti u modul za zračne prijevoznike, odnosno putovanja Danas je to prekomplicirano. Dok se GDA uključi sa drugim sustavima, to, to traje i onda morate svaku platformu pojedino, pojedinačno pitati imate li dozvolu da prodajete njihovu, njihove letove. I na kraju za putnike e, dobit ćete pregled nad svim mogućim e, kartama, a sada e, možete samo uspoređivati između različitih zračnih prijevoznika. Dakle, sada potrošač može usporediti te zračne E, e, prijevoznike i čak kad su oni drugačije prikazani u sustavu i imat će pregled e, najboljih cijene, najboljih karata za sebe. I na kraju postoji jedan izazov. Ni, ni jedan investitor neće ući u distribucijsku zrakoplovnih usluga. Evo, mi tražimo financiranje već tri, godina, tri godine. Potpuno smo zatrpani zahtjevima ali nitko ne želi uložiti sredstva u distribuciju. E, to žele samo hedge fondovi iz e, Yorka. Evo, to je stvarnost. Zašto je nemoguće takvu platformu e, staviti na tržište ako ste novo pridošli? Zato što većina investitora i GDS naprosto imaju preveliki utjecaj, bezgranična sredstva. A mi trebamo developere za našu platformu. I na kraju uh, booking.com, Expedience, uh, eDreams uh, vide se kao alati za bogaćenje i sprječavaju sve druge tvrtke u stjecanju akvizicija. Hvala vam lijepo. Hvala vam, gospodine Pango. A, nismo vidjeli da imate još jednu minutu. E, gospodin Nolan će sada održati posljednje izlaganje na ovom okruglom stolu. Hvala. Hvala. E, hvala vam što ste me pozvali na današnji palem. Dakle, nekoliko riječi o Skyscanneru. Mi smo vodeća platforma za pretraživanje. E, imamo 70 milijuna ljudi koji koriste našu web stranicu svaki mjesec i imamo također 1200 partnera preko naše putničke platforme. Osnovani smo 2003. godine, zapošljavamo 1000 djelatnika diljem svijeta. Isto tako smo E, pružamo usluge usporedbe i omogućujemo potrošačima da uspoređuju cijene, i itinerere i vrijednosti na istom mjestu. Mi nismo agencija za rezervacije. E, budući da potrošač e, dakle, vrši rezervaciju izravno kod ponuditelja usluga. Mi smatramo da su meta search comparison usluge vrlo važne mi nudimo transparentnost e, na način da e, su naše informacije dakle raspoložive i lako usporedive što se tiče samih troškova. Isto tako filtriramo informacije prema relevantnosti i kombiniramo proizvode različitih e, ponuditelja usluga. To omogućuje povećanje konkurencije među ponuđačima usluga i to e, omogućuje da potrošači dobiju najbolju e, ponudu, odnosno da budu najbolje informirani kako bi mogli donijeti odluku. Isto tako e, imamo pogodnosti za male tvrtke, imamo jeftino oglašavanje, te potičemo rast malih i srednjih poduzeća na način da dakle, reklamiramo njihove proizvode. Moji kolege su detaljno govorili o razvoju dakle distribucije zrakoplovnih usluga te su objasnili koje su uloge zračnih prijevoznika, GDS-a i sl. Mislim da je neosporno da je došlo do velikog velikih promjena distribucijskog modelu u posljednjih 15 godina, uglavnom zbog pojave novih tehnologija i e, to je jedan proces koji je dalje u razvoju. Što se tiče e, trendova koji su se pojavili, a koje su spomenuli i drugi govornici, e, zračni prijevoznici žele zadobiti veći udio na tržištu, isto tako žele da se njihovi proizvodi razlikuju od, od konkurenata i iz tog razloga se također postoju dakle niskotarifni niskotarifne ponude i možda e, neke stvari mogu izazvati zbrku među potrošačima jer im nije sasvim jasno kako se određene stavke mogu međusobno uspoređivati. Bez obzira na to e, koja se tehnologija primjenjuje i koja se rješenja pojave, mi moramo sada poduzeti mjere kako e, bi potrošači bili dobro informirani i kako ne bi trošili više nego što trebaju. Dakle, ako gledamo u budućnost i u buduće trendove, vidimo da će inovacije i tehnologija igrati važnu ulogu u tome kako će se stvari odvijati. kod usvajanja nove tehnologije. To bi trebalo omogućiti bolju informiranost potrošača. Oni bi trebali moći bolje razumjeti e, što je to dobra vrijednost za njih. Trenutno e, samo iskustvo rezervacije nije nužno pozitivno, e, budući da potrošači pretražuju više web stranice, zato je dobro meta pretraživanje jer omogućuje pretraživanje u jednom dahu. Dakle, e, trebalo bi omogućiti da se poboljša samo iskustvo e, rezervacija, da kako trebamo zadržati povjerenje. Kolege su spomenuli zaštitu osobnih podataka. Mislim da će jedno od relevantnih pitanja biti činjenica da će se sve više rezervacija odvijati putem mobilnih uređa, što će biti veliki izazov za određene tvrtke. Nije vrlo lako e, dizajnirati e, dobru aplikaciju za mobitel i one tvrtke koje e, se ne uspiju pribaciti na tu tehnologiju vjerojatno će imati poteškoća. E, vrlo je teško prikazati sve uvjete pružanja usluga e, na mobilnoj platformi. Bez obzira na to kako će izgledati budući trendovi, već sada se moramo pobrinuti da postoji konzistentnost i transparentnost u informacijama koje se pružaju potrošačima, bez obzira na to kakvog su formata. Ovaj odnos među pojedinim dionicima, e, moji kolege u panelu su već e, objasnili dobar dio te problematike. E, što se tiče Skyscanera, dakle mi se bavimo meta pretraživanjem, mi nismo zračni prijevoznik, mi, smo, mi se bavimo posredničkim uslugama, vjerujemo da promičemo konkurenciju na tržištu i aktivno surađujemo sa svim partnerima, online turističkim agencijama i zračnim prijevoznicima kako bi oni poboljšali svoj položaj na tržištu, kako bi shvaćali koji su trendovi u pritužbama koje dobivamo od potrošača i kako bi oni unaprijedili svoje standarde. Imamo sustave za e, monitoring, svi naši partneri dobivaju menadžera, odnosno mentora koji im daje povratne informacije o negativnim, ali i pozitivnim trendovima. Kada je riječ o dionicima, mislim da ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da e, online turističke agencije i e, zračni prijevoznici jesu dionici, ali tu su važni i potrošači. Što se tiče potrošača, mi u Skyscanneru vjerujemo da je najvažniji čimbenik transparentnost. Mi smo upravo zato brand u koji potrošači imaju povjerenja, što znači da se e, dakle rezultati pretraživanja neće rangirati e, zahvaljujući tom zahvaljujući naknadama. Kako bismo i dalje mogli uspješno poslovati, potrošači moraju imati širok pristup svim mogućim opcijama i to na način e, da im informacije budu razumljive kako ne bi donosili neinformirane odluke. Da bi to moglo funkcionirati moramo imati puni pristup svim informacijama, i svim sadržajima kako bismo to mogli prezentirati potrošačima na razumljiv način. I samo na taj način možemo očuvati i osnažiti povjerenje potrošača na tržištu. I to je možda najvažnije što sam htio reći. Hvala vam lijepo. Hvala vam gospodine Nolan. E, dakle, zahvaljujem svim govornicima. Sada ću otvoriti raspravu s kolegama. Gospodin Wim van de Kamp, izvolite. Gospođa Klun, izvolite. Hvala predsjedateljice, hvala svima na ovim izlaganjima. Čuli smo jako, jako puno informacija koje tek trebamo savladati, ali ono što je važno ne samo meni, sigurna sam i kolegama, jest da nam treba otvorenost i transparentnost. Potrošač je kraj. Dakle, to je ono što moramo znati i to je važno našim državljanima. Tako da Želimo da i sektor zračnog prijevoza radi na dobrobit potrošača, da bude u okviru poštene i otvorene e, tržišne utakmice. Dakle, svatko ima drugačiji pristup ovim pitanjima. Smijem li postavljati pitanja ili samo komentirati pitanja na kraju? Možete iznijeti svoje primjedbe i nakon toga postavite pitanja Um, Dobro, hvala. Prvo pitanje je, e, odnosi se na tržišnu konkurenciju i na ova tri CRS-a koja imamo u ovom trenutku, a to su uska grla, kao što smo čuli iz izlaganja. Trebamo više distribucijskih e, kanala Kolega je dobro rekao da bismo vjerojatno trebali imati više CRS-ova i da bi to doprinijelo boljem tržišnom natjecanju, ali tu ima jako puno razina između zračnog prijevoznika i stvarno, stvarne usluge. Pa je moje pitanje što mi možemo učiniti, što komisija može učiniti Komisija je rekla da neće istraživati pritužbe koje su napravljene u tom smislu, ali što mi možemo učiniti? Je li u redu revidirati kodeks o postupanju, Code of Conduct? E, iz 2009. Nakon 2009. do danas e, dogodile su se mnoge promjene. Tehnologija nudi puno više opcija. Vrlo je teško sve regulirati i, i paziti i pratiti te stalne promjene koje će biti tu i u budućnosti. Dakle, hoće li tržište regulirati samo sebe ili možemo nekako intervenirati, regulirati. Je li to nužno? Ima li prostora i za male tvrtke koje tek počinju? Sami ste rekli da se teško dolazi do sredstava i do ulagača u to područje. Eto, to bi bile široke teme oko kojih bi voljela čuti vaša mišljenja. Dobro, onda ćemo odmah dati riječ našim govornicima da odgovore na pitanja. Tko želi odgovoriti prvi? Izvolite. Gospodin Oh. Da, hvala vam. Treba nam regulatorni okvir da bismo dozvolili nastupanje novih tvrtki na tržištu i da bismo e, uklonili ovu zlouporabu CRS-ova. Imamo samo tri CRS-a, imamo 70 tisuća zračnih e, kompanija, e, milijone putnika. Trebamo omogućiti dolazak novih aktera na tržište, to će doprinijeti kontaktima sa zračnim prijevoznicima, popraviti usluge, usluge koje nude zračne kompanije, a ne distribuiraju ih dobro CRS-ovi. To će i poboljšati izbor pojedinca jer će pojedinac biti bolje informiran o cijenama i mogućnostima. I na kraju želimo spriječiti CRS diskriminaciju e, zbog različitih odredbi koje se zloupotrebljavaju. Hvala, gospodine Pango, želite li vi uzeti riječ? Izvolite. Hvala vam na pitanjima. Što se nas tiče, ono što mi radimo može raditi i svatko drugi. Zato što zračne kompanije nude sučelja prema svojim sustavima i svatko se može spojiti na taj GDS to je stari sustav, trebamo mu se prilagoditi, to je drugačija distribucija, ali to može učiniti svatko. No problem je gotovina, novac, nitko ne želi uložiti. Mi smo napravili dobar posao s našom platformom. Zračne kompanije su oduševljene. Svi bi htjeli imati tu platformu osim ovih standardnih sutra. Tako da se radi o problemu za koji sada ne znam rješenja, ali po mom mišljenju problem je u gotovini, u novcu. Eh. Izvolite. Do you have a watch? Gospodin De Blust, oprostite, eh, gospođo predsjedateljice i kolegice, imate li sat? Da, ja ću usporediti situaciju Bob Crandona, bivšeg direktora eh, zračne kompanije u Sjedinjenim državama, koji je na jednoj konferenciji pokazao svoj sat i rekao je problem koji imamo je vrlo jednostavan. Ako želim pronaći ja najjeftiniju cijenu za ovaj sat u New moram posjetiti dvije ili tri tisuće dućana. U zračnoj kompaniji to je bilo prije internet doba. Dakle, klijent uđe u agenciju i e, iz agencije zbog EDS tehnologije dobije puni spektar raspoloživih cijena karata na zadanom tržištu. Evo, to je to. Tehnologija E, je nešto što nam nudi. E, moje kolege s lijeve strane su pružatelji tehnoloških usluga koje će dovesti do veće transparentnosti u ovoj industriji. Međutim, zračne kompanije kažu da žele manje transparentnosti kako bi se usporedba cijena učinila e, težom, kako bi se razdvojile cijene i usluge i kako bi politike protiv GDS-ova bile različite. Gospodin Hos je rekao da GDS predstavlja e, usko grlo, da su oni zapravo oligopol i da mogu nametnuti cijenu, praktično bilo koju cijenu koju žele zračnim kompanijama. Pa se ja pitam zašto grupacija Lufthansa može svojim cijenama dodati takozvani distribucijski namet od 16 eura, a to nije utjecalo na prodaju Lufthansinih usluga ili je utjecalo na onim tržištima gdje je Lufthansa bila dominantna. To su najmanje tri države članice. Tu moramo biti jako oprezni. Ali moje pitanje je bilo da imamo više CRS-ova, bi li to e, pomoglo da situacija bude transparentnija za potrošača, da potrošač dobije bolju cijenu? Postoji li tu neki prostor gdje uopće nema transparentnosti, gdje potrošač uopće ne zna što plaća? Bi li veća konkurentnost bila bolja za potrošača? Odgovor gospodina Blasta. E, nove tehnologije koje ulaze na tržište doprinose transparentnosti do određene razine. Dakle, odgovor bi bio da. Ali istovremeno moj susjed s moje lijeve strane kaže da ima problema pristupa financijskom tržištu i ne može se financirati, ne može financirati svoje ideje. Zašto je tome tako? Zato što su E, zarade ili e, margine ili, e, prostori djelovanja ekstremno niski. Hvala, gospodin Vivan de Kamp, izvolite. Ik doe het gewoon in het Nederlands. Ehm. Hvala lijepa. Što se nas tiče, dakle, Europskog parlamenta, mislim da nismo još u potpunosti shvatili ovaj dosije. Radi se o strašno složenom i netransparentnom dosijeu. Imam pitanje za gospodina Aorsa. CRS sustav je sustav koji su skreirale zračne kompanije i onda su ga u jednom trenutku napustile. Napustile su taj kompjuterski sustav rezervacije i sada su ti sustavi tako veliki da ih više ne možete kontrolirati. Je li tome tako? To je prvo pitanje. Drugo pitanje. E, sada želite uvesti novi sustav, NDC ali zašto jednostavno ne otvorite postojeći sustav? I treće pitanje, ovdje gospodin, osim gospodina Blasta, nitko nije govorio o novcu. Jedino je on spominjao Lufthansa i 16 eura, a vi, gospodine Nolan, također niste spominjali novac. Međutim, mi, mi smo potrošači i plaćamo dvostruko. Plaćamo vas i plaćamo Lufthansa. I sada još imam pitanje za gospodina Pango. Gospodine Pango, vaš sustav nije nasljednik ili kćerka sustava Amadeus. Možete li mi odgovoriti na to pitanje? Gospodine Nolan, Sky da, jeste li vi možda podružnica Amadeusa? Jer Čini mi se, gospođo predsjedateljice, da mi ovdje u Europskom parlamentu uvijek govorimo o poštenom natjecanju na otvorenom tržištu. Međutim, ukoliko neko posjeduje 65% tržišta, a to je Amadeus, Amadeus je odličan, ali jako, jako velik. I još jedno pitanje za gospodina Blusta. Što ćemo učiniti u međuvremenu? Europskoj komisiji treba vremena, imamo izbore pred nama, proći će još godine dok ne budemo revidirali ove dvije uredbe. Hoćemo li onda zamoliti gospodina Pangua da otvori tržište jer i jata možda može ponuditi rješenje. Hvala vam gospodine Wim van de Kamp. Tko želi početi? Izvolite, Hvala vam na vašim pitanjima. E, želim samo reći da NDC nije sustav. To je standard koji će otvoriti veće tržišno natjecanje. I Atin cilj je stvoriti više agregatora na tržištu jer ne možemo sada imati samo tri kompjuterska sustava rezervacije, tri CRS-a. Vi kažete da ne govorimo o novcu, ali mi govorimo o novcu zapravo. Kažemo da su CRS-ovi preskupi danas i da bismo dobili slobodu distribucijskih kanala, moramo udvostručiti troškove do 10 eura po segmentu leta po putniku, što je grozno. Tako da zračna kompanija ne može uživati slobodu distribucijskih kanala. Treća stvar, rekli ste da su distribucijski kanali mali ili niski mislim da je došlo do konfuzije. Marže su niske za zračne kompanije, ali za distribuciju su visoke. Za Amadeus to je EBIT od 30 do 40%, dakle velike marže. I vaš posljednji komentar da smo po prodali naše dionice, da, to je istina, prije nekoliko godina. Hvala gospodin Pango i onda ćemo zaključiti. Izvolite gospodine Pango. Evo jedna ključna opaska. Svatko se može priključiti na Lufthansa grup, na KLM, na Air France. Jednako se mogu priključiti kao što se platforma naša priključuje na njih. I ne biti e, obveznici plaćanja dodatne naknade. Mi smo rijetki e, dizajneri. E, u odnosu na Amadeus i, druge. Mislim, ne radi se o tome da se to ne može, to mogu mnogi, međutim, to je tehnička stvar. Samo bih htio to pojasniti. Dakle, ta naknada e, dodatna se može izbjeći ukoliko je vaš sustav dovoljno suvremen da se može na taj način povezati sa zračnim prijevoznicima. Gospodin Noland, izvolite, ja bih se složio s vama. Da, točno je, moguće je E, i mi smo partneri, e, imamo partnere s kojima možemo to napraviti, ali ja bih isto htio nešto istaknuti. nema e, smisla da potrošač plaća Skyscanneru da bi izbjegao tu naknadu. Dakle, nama je glavni cilj izgraditi naš brand, izgraditi naše tržište i želimo biti oni u koje potrošači imaju povjerenja i na temelju toga ostvariti svoj uspjeh. Mr. Van Kamp gospodin Van de Kamp, e, svojim pitanjima ste savršeno saželi posljednjih 30 godina evolucije u našem sektoru, u našoj industriji. Čestitam, imate li vi e, putničku agenciju kod kuće ili upravljate nekom zračnom tvrtkom? Evo, zaista se savršeno saželi sve ono što se odvijelo u posljednjih 30 godina. Kao prvo, GDS-ove su stvorile zračne tvrtke e, i tada ih je bilo četiri na europskom tržištu. Zato što su e, GDS-ovi u tom trenutku zbog određenih zračnih e, prijevoznika bile e, davale prednosti jednima umjesto drugima. I onda smo došli evolucijski do toga da to i nije dobro. 1989. pojavila se prva uredba koja uređuje pravila o prikazivanju letova i tako dalje daljnje e, odredbe su pratile dakle e, tehnološki razvoj a isto tako su se onda zračni prijevoznici odvojili od e, GDS-ova i GDS-ovi su prešli u ruke drugih investitora. Tako su zračni prijevoznici izgubili tu kontrolu i na neki način su izgubili izvor zarade. 30 godina kasnije oni žele ponovno izmisliti i osmisliti GDS. Dakle, na štetu distribucijskih kanala, na štetu potrošača potrošača. Na kraju, kao što ste vi e, izravno, izvrsno primijetili, tko će platiti e, te, tu rupu između tih troškova. Upravo će se to dogoditi. Ove platforme koje direktno e, se povezuju sa zračnim tvrtkama, naravno da imaju potporu zračnih prijevoznika. Ja bih volio imati ovdje jednu prezentaciju u ovome odboru, e, direktne naknade od Lufthansa i svih ostalih GDS-ova. Tako da vidite različite sadržaje, vrste letova koje nude i vrste cijena karata koje one nude. I onda biste se vi upitali sljedeće, čekaj, čekaj malo, mi sad ovdje e, predlažemo novu tehnologiju koja kaska za sadržajem takozvane stare tehnologije. Ili bi bilo bolje dopustiti staroj tehnologiji da se razvije. To sam ja spomenuo vezano za Amadeus u svojoj prezentaciji GDS. E, oni zapravo usvajaju nove standarde NDC, dakle novih distribucijskih kanala. Ja ne bih sada dužio, e, gospođo predsjedateljice, ali naprosto e, me shrvaju emocije kada govorimo o distribucijskim kanalima. Evo, situacija je takva kakva jest i to je važno imati na umu. E, gospođo predsjedateljice, moja je ponuda ozbiljna. Ako bi ovaj odbor jednoga dana želio vidjeti pravu demonstraciju uživo svega onoga što je e, dostupno u distribucijskim kanalima, ja sam siguran da bi naši e, putnički agenti i ostali partneri bili sretni vam to predočiti. Hvala. Hvala vam lijepo i hvala vam također na ovim e, prijedlozima koji ste iznijeli vezano uz usporedbu no mislim da ste to vrlo dobro objasnili i iz tog razloga imam još jedno posljednje pitanje za vas gospodine Ours, jer e, čini mi se da u Jati vi zastupate sve zrakoplovne tvrtke, i male i velike. Jel se slažete? A svaka zrakoplovna tvrtka se kategorizira prema veličini. I tu zapravo ulazimo u samu bit e, rasprave i ovisno o veličini tvrtke distribucijska strategija će vjerojatno varirati. Osobno smatram da velike zrakoplovne tvrtke imaju tu mogućnost da imaju vlastitu platformu za prodaju karata, dakle svoju internu platformu. Da kako znamo da je to bitno drugačije i složenije za manje zrakoplovne tvrtke kojima su potrebni posrednici poput putničkih agencija ili sustava za prodaju karata. Vi ste nam rekli da su neke velike zrakoplovne tvrtke uvele dodatne naknade na kupnju e, karata putem posrednika, a pitam se kako reagiraju male zrakoplovne tvrtke, dakle one koje su vaši članovi, jer mislim da je e, tu stvarni problem. Ja ću vam odgovoriti na francuskom, ako nemate ništa protiv. Dakle, NDC je standard koji je na raspolaganju za sve zrakoplovne tvrtke i moram precizirati da se to primjenjuje jednako na mala i na velika poduzeća. Dakle, to se ne primjenjuje samo u velikim, nego i u malim zrakoplovnim tvrtkama. Mi imamo već 60 certificiranih zrakoplovnih tvrtki, što znači da JATA od njih dobiva razmjenu poruka. E, dakle, dobivamo informaciju o tome da one primjenjuju NDC. Čak i mala zrakoplovna tvrtka svjesna je toga da je uvođenje NDC-a dobra prilika za modernizaciju e, sustava elektroničke prodaje karata. NDC ne služi tome da se koriste posrednici. Dakle, moram precizirati da agencije mogu koristiti NDC, isto tako ih mogu koristiti i sustavi CRS-a, dakle sustavi računalnog sustava rezervacije karata, ali da kako pod drugačijim ekonomskim uvjetima nego što se tiče zrakoplovnih tvrtki zrakoplovne tvrtke su u potpunosti otvorene prema mogućnosti da svi akteri iz industrije koriste ove nove standarde. Da kako, to će omogućiti e, savršenu usporedbu što se tiče cijena pojedinih zrakoplovnih karata. Zrakoplovne tvrtke u velikoj mjeri ovise o putničkim agencijama, budući da je gotovo sav promet e, u rukama velikih e, putničkih agencija poput American Expressa, Carlsona, bcd i sl. E, i zrakoplovne tvrtke u velikoj mjeri ovise o tim distribucijskim kanalima, tako da je za njih ključno da i ti posrednici, odnosno agencije usvoje NDC još uvijek ih nisu usvojili zato što GDS-ovi i CDS-ovi još nisu spremni. Dakle, problem je još uvijek u tim računalnim sustavima rezervacije karata koji su prespori i ja shvaćam da se agencije zgražaju budući da su standardi spremni već tri godina, a računalni sustav rezervacije karata još uvijek nije spreman za uvođenje tog standarda. E, možete li nam vi nešto reći vezano za ovo, gospodine Pango? Pa čekaj. our existence, or hopefully nadamo se da ćemo mi biti održivi u svom postojanju. A mi želimo i one koji nisu e, već proslavljeni e, E, prodavači. Ali postoje mnogo drugih igrača koji bi se htjeli time baviti, ali e, taj im je sustav prekompliciran. Koga god pitate, e, da, kazat će vam da je prekomplicirano. Ima mnogo online trgovina koje bi željele prodavati letove. Međutim, sadašnji sustav to onemogućuje svojom složenošću. I, znači, ne radi se o demotiviranju nekih. Dakle, moramo malo ekstrapolirati ova tri važna slova e, A, P, E. Dakle, tu će se mijenjati e, EasyJet, Eurowings, Wellings, sve te e, niskotarifni prijevoznici su eksponirani. Svako ko se želi s njima povezati, može se povezati s njima i to već radimo 10-15 godina, a velike zrakoplovne tvrtke slijede taj model i žele APE-ove e, razviti, e, ali ne mogu jer se prvo moraju povezati sa GDS-om, sa e, metasearchom, sa... Nije ništa drugo, već je samo način da se pristigne njih, sustigne njih u ovoj utrci. Dakle, radi se o drugom modelu povezivanja. Hvala gospodine Pango. gospodine. De Blust, želite li vi uzeti riječ. E, gospođo predsjednice, vi ste u potpunosti u pravu. Među 240 članova IATA ima ih e, nekih dvadeseta koji imaju financijska sredstva da ulažu u NDC standard, e, velik dio regionalnih kompanija, a hvala Bogu imamo ih dosta, budući da su one važne za Europu i u odnosu na SAD mi imamo mnogo više veza od jedne točke do druge nego što je to slučaj u SAD-u. Dakle, nije sigurno da će mala i srednja poduzeća imati dovoljna financijska sredstva za ulaganja u uvođenje tog novog standarda, budući da je ovdje riječ o, e, o jednom sektoru gdje ima mnogo malih i srednjih poduzeća, mi ne možemo biti sigurni da će oni imati za to dovoljna financijska sredstva. Dobro imati standard, međutim u distribucijskom lancu vi imate čitav sustav, dakle mid office back office računovodstvo, informacije koje prosljeđujete klijentima. To je sve međusobno povezano. Dakle, prelazak na novi standard podrazumijeva značajna ulaganja a postavlja se pitanje na koji način se može ostvariti dobit od toga, osim što će tržište biti transparentnije, ali i složenije. Gospodine Nolan, želite li vi reagirati na ovo ili ne? Sve što ste primijetili stoji. E, postoje značajni troškovi e, povezani s razvojem nove tehnologije. Međutim, to ne znači da, da to spriječava e, da se ta tehnologija dogodi. Vratit ću se na ono što sam već rekao. Potrebno je pronaći rješenja sada e, koje će donijeti korist potrošačima da dobiju te informacije, da e, transparentno e, vide ovaj sektor, a sa tim se onda dionici moraju potruditi sustići. Draga gospodo, ja vam zahvaljujem. Mi ćemo sada prijeći na drugi okrugli stol, ali prije svega molim jedan pljesak za naše uzvanike.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 sa sljedećim okruglim stolom i lijepo molim naše uzvanike da dođu ovamo i da zauzmu mjesto. Alors, je vous les Dopustite mi da vam ih predstavim. S nama je gospodin Krut. Lijepi pozdrav i dobrodošli na naš odbor. Vi ste ovdje ispred Europskog saveza putnika. Dobrodošli na naš odbor. Zatim tu je gospodin Klener iz ETTSA. Mi smo se inače već imali priliku susresti. E, tu je gospodin Dusar e, koji je načelnik odjela iz glavne uprave MUV. Ovaj drugi panel ima naslov osiguranje neutralnosti i transparentnosti. Već smo o tome donekle govorili. U sektoru e, preprodaje karata postoji svojevrsna konkurencija između zračnih prijevoznika i neovisnih e, servisa za prodaju karata. Zračni prijevoznici sada više nisu samo prijevoznici, neke od tih kompanija i same prodaju svoje zrakoplovne karte. Vidjeli smo e, na prvom okruglom stolu da su se tu pojavili novi akteri kao što su online prodavatelji zrakoplovnih karata, zatim e, računalni sustavi rezervacije zrakoplovnih karata, takozvani CRS-ovi. I to nije ništa neobično, međutim postavlja se pitanje kako definirati pravedna pravila da bismo imali pošteno tržišno natjecanje među spomenutim akterima i kako bi sve to u konačnici bilo u interesu potrošača jer e, mi smo tu kako bismo donosili zakone e, koji idu, koji su u interesu naših građana i to zahvaljujući dobrim alatima za usporedbu cijena. U posljednje vrijeme se događa da pojedine zrakoplovne tvrtke zaračunavaju dodatne naknade na cijenu zrakoplovnih karata. E, bilo je i nekih pritužbi protiv pojedinih zrakoplovnih tvrtki, primjerice Lufthansa, e, to smo također spomenuli za vrijeme prvog okruglog stola. E, to je još uvijek manje skupo od karata koje se prodaju putem računalnih sustava rezervacije, što znači da od trenutka kada su e, zrakoplovne tvrtke uspostavile i servis za rezervaciju karata, mislim da i njih moramo e, definirati kao CRS, odnosno računalni sustav rezervacije karata. Da kako, e, ne smije se narušavati tržišno natjecanje između e, platformi za rezervaciju karata zrakoplovnih tvrtki te neovisnih platformi za rezervaciju karata. Istog razloga mi je drago što vas mogu pozdraviti ovdje za drugim okruglim stolom gdje ćemo postaviti neka relevantna pitanja. Primjerice, kako to da Europska komisija već čeka već tri godine kako bi e, analizirala jedan slučaj pritužbe vezano uz zlouporabu e, kodeksa za dobrog postupanja. E, postavlja se pitanje zašto Europska komisija to odbacila. E, vi nam morate kao reći kako vi gledate na to. I sam kodeks ponašanja se ponekad naziva zastarjelim i kaže se da ga treba revidirati. Dakle, pitanje je kada ćemo ga revidirati, ako je on zastario, hoćemo li ga primjenjivati ili ne i zašto još nije revidiran ako je doista zastario. Evo ja ću sada otvoriti raspravu. E, mislim da e, temeljem rada ovog drugog okruglog stola trebamo iznijeti neke konkretne prijedloge, pa ćemo odmah krenuti sa raspravom i krećemo od potrošača. Imate još uvijek sedam minuta, a ja ću mjeriti vrijeme. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, na ovome uvodu. Ja govorim u ime e, Europskog saveza putnika. Sljedeći slajd, molim. Evo, nije se još pojavio. E, I Europski savez putnika je jedna krovna organizacija koja okuplja 21 e, zemlju u Europi. Imamo 38 članica E, postojimo 2002. godine i doista e, zastupamo stajališta putnika pred e, različitim europskim ustanovama. I to radimo u pogledu lokalnog prijevoza, prometa, zrakom, kopnom, morem i tako dalje. Evo, ovo su države u kojima smo aktivni. Ja sam Arjen Krat, a ja sam e, član odbora e, Europskog saveza putnika. Nekad sam bio e, predsjednik Verhoven, zapravo nizozemskog odjela i po zanimanju sam bio menadžer. Što je putniku potrebno? To je vrlo jednostavno. Putnik treba pouzdane informacije o voznom redu, troškovima i to ne samo o cijenama. Znači, troškovi su nešto drugo i trebate pouzdane informacije o tome kako možete rezervirati određenu kartu. Evo, to troje ono što vam je potrebno e, prije putovanja. Znači, svakog putnika zanimaju vozni redovi, troškovi i rezervacije. Ali, e, kako izgleda stvarnost? Međutim, stvarnost e, pokazuje da nemamo potpuno informacije o voznim redovima, odnosno redovima letenja. E, primjerice, idući e, mjesec putujem u Oslo, to je vrlo jednostavno putovanje. Rekli biste, međutim, moram kontaktirati KLM, dobiti od njih informacije o njihovim dnevnim letovima. Isto tako, kompanija SAS će mi dati te podatke. Zatim idem na web stranice gdje imam informacije o većini zračnih prijevoznika. Zašto kažem većini? Zato što u nekim slučajevima čak ni te web stranice nemaju sve zračne prijevoznike. Dakle, isključuju EasyJet ili neke niskotarmitne prijevoznike. E, dakle, koje su vam alternative na raspolaganju? Situacija je daleko kompliciranja kad govorimo o troškovima. Troškovi i cijene nisu jedno te isto. Mi svi gledamo reklame. Iz Amsterdama e, letite u Ozlo za neku smiješno nisku cijenu koja uopće nije realna. Znamo svi reklame. Međutim, stvarnost je drugačija. Nema transparentnosti o troškovima, imamo dodatne e, naknade, e, moji prethodnici su objasnili zašto putnici moraju platiti e, nekakve potpuno nejasne dodatne pristojbe i naknade. Zatim, dodatni troškovi za prtljagu. Neki put plaćate možete ponijeti 10 kg, neki put 20 kg, a neki put 23 ili 30 kg. Dakle, morate zaista se potruditi i proučiti što vam je dopušteno ponijeti. Zatim, u nekim slučajevima prtljaga je skuplja od samoga putnika. Ja ne znam je li to stvarna vrijednost, ali vi ju morate platiti. Zatim dolazimo do nečeg što, zo, što zovem dodatnim e, e, troškovima rezervacije. U Nizozemskoj koristimo jedan sustav Ideal za e, plaćanje. Na primjer, ako želite iz Belgije koristiti taj sustav, morate koristiti kreditnu karticu, a to vas dodatno košta. Evo, a to ne znate unaprijed. Nadalje imamo iskrivene troškove, a problem je što <laughs> ljudi ne putuju od zračne luke do zračne luke, već želite stići na svoje točno odredište. Na primjerice, ako ja putujem u Oslo, kako sam već rekao, ja e, moram e, se dovesti od svog doma do e, aerodromske zračne luke, primjerice autom i tu negdje znam koji su mi troškovi, ali nakon što stignem u Oslo, ne idem u zračnu luku, već jedno malo mjesto u predgrađu Osla i kako ću dalje putovati? Mogu ići taksijem, što je vjerojatno jako skupo, možda mogu ići autobusom, ali gdje je autobusno stajalište i kako ću ga naći? Te koja je cijena? Mogu se također voziti i vlakom. Postoje dva vlaka, uh, e, Flick Toket koji je jako skup, divan i komforan, ali skup i onda Pored toga imate jednu državnu e, željezničku uslugu koja je rijeđe dostupna, jeftinija je i dobijete kartu koja vrijedi za cijelo područje Osla. Kako ću ja sada otkriti te skrivene troškove? Znači, ne radi se samo o zračnom prijevozu, već i svemu onom drugom što to prati. To me dovodi do onoga što bi putnici željeli imati. Kao prvo, e, sveobuhvatne informacije svim zračnim prijevoznicima i voznim redovima. Dakle, gdje i š, možete što pronaći i kako rezervirati. E, svakako želimo transparentne troškove, želimo znati vrlo jasno što plaćamo i koliko, a zatim ono što je jako važno, ne želimo nikakvu razliku među kanalima rezervacije. Ova dodatna naknada koju je nametnula Lufthansa je grozan primjer i to je nešto gdje ako komisija ne bude reagirala će se sigurno proširiti kao pojava. A to ne želimo. I četvrta točka, ono što će sigurno vama biti važno, želimo informacije o pravima putnika. Vidio sam da je e, Europski parlament jako e, se zalaže za e, prava putnika i za to smo im zahvalni, međutim koliko ljudi su upoznati u svojim, sa svojim pravima. Ako sam ja e, imam problem sa putničkim agentom, hoću li se tamo žaliti, hoću li se zračnoj kompaniji žaliti, kamo zapravo trebam ići. Znači, ljudi se moraju e, informirati o svojim pravima i e, pristupu ostvarivanju tih prava. Kako će ostvariti sva prava? Kao što sam već ranije rekao, trebamo također informacije o e, putovanju e, izvan zračne luke. I to je u cijeloj zrakoplovnoj industriji sada potpuno nedostupno. Ja ne znam zašto. Hvala vam gospodinu predsjedateljice. Hvala vam i hvala vam što ste se držali zadanog vremena, a sada ću dati riječ našem drugom govorniku, gospodinu Kleneru. Izvolite, imate riječ na sedam minuta. Hvala vam gospođo predsjedateljice i hvala vam što ste me pozvali. Moram priznati da mi ovo izaziva nostalgije budući da je ovo moj posljednji javni nastup u ovoj ulozi nakon devet godina i moram priznati da mi je bila velika čast surađivati sa ovim domom i ja ću i u buduće pratiti vaš rad. Međutim, nismo još došli do tog trenutka tako da bih zamolio da se prikaže sljedeća prozirnica ja sam ovdje ispred ECE, e, to je Europsko udruženje putničkih i tehnoloških e, servisa. Vjerojatno, e, vjerojatno poznajete velik broj ovih imena na prozirnici. Danas bih se želio usredotočiti na kodeks ponašanja, zašto on postoji, koja je njegova vrijednost i što bi trebala biti budućnost tog kodeksa iz naše perspektive. Kao što je gospodin Van de Kamp spomenuo, upravo su zračne kompanije bile te koje su stvorile računalni sustav rezervacije karata 70. i 80. godina prošlog stoljeća i kada je Europska unija donijela odluku o dereguliranju zračnog prometa, bilo je rečeno da će biti potrebni zaštitni mehanizmi za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača i iz tog razloga se pojavio kodeks ponašanja za računalne sustave rezervacije karata kako bi se spriječilo zračne prijevoznike da prošire svoju, svoj dominantni položaj na tržištu u ovom segmentu prodaje karata i kako bi se na taj način eh, ih spriječilo da one spriječe ulazak novih igrača na tržište. To je omogućilo eh, veću transparentnost informacija, što je otvorilo tržište konkurentima i što je proširilo ponudu i snizilo cijene koje se zaračunavaju potrošačima. Čuo sam neke komentare vezano uz troškove distribucije. Postoji jedna neovisna studija kompanije Infrata iz Ujedinjene kraljevine koja je obavila dosadni posao usporedbe cijena direktne i indirektne distribucije i nije nas uopće iznenadilo da se tu pokazalo da indirektni distribucijski kanali predstavljaju vrlo učinkovit način distribucije sadržaja te da se može što se tiče cijena usporediti sa direktnim distribucijskim kanalima. Kada je jedna velika e, njemačka zrakoplovna kompanija koju svi poznajemo bila e, pozvana, dobila sudski poziv u Austriji zbog e, zaračunavanja dopunskih naknada, tražilo se da podnesu dokaze o tome da je uvođenje te dodatne naknade bilo opravdano. Međutim, do danas još uvijek nisu podnijeli te dokaze sudu. U posljednjih 10-15 godina e, s pojavom interneta i e, raširenom uporabom interneta među potrošačima pojavili su se novi distribucijski kanali, neki od njih su regulirani, drugi nisu. Neki su pristrani, e, dakle to su distribucijski kanali čih su vlasnici sami prijevoznici Moram reći da je već danas europski prosjek e, takav da je 50% distribucijskih kanala u direktnoj prodaji. E, tako da kada čujem da postoje uska grla e, vezano uz CRS-ove, mislim da je to pretjerivanje u najmanju ruku. E, govorili smo o dodatnim naknadama, te dodatne naknade zapravo su simptom jednog šireg problema, a taj problem se odnosi na diskriminaciju među distribucijskim kanalima, dakle to se pojavljuje u vidu tih dodatnih naknada, ali i drugih oblika diskriminacije u smislu raspoloživosti sadržaja kroz pojedine distribucijske kanale. Od samog početka se može iznijeti sljedeći argument. E, ne bi li trebalo poštivati poduzetničku slobodu e, što se tiče prodaje putem određenog distribucijskog kanala. Da kako to je nešto što moramo uzeti u obzir, ali s druge strane imamo potrošače koji ne dobivaju kvalitetne usluge zbog te rascjepkanosti tržišta i koji žele moći usporediti sve ponude na jednom mjestu. Jedino na taj način e, drugi igrači na tržištu mogu biti disciplinirani. Dakle, kako možemo imati konkurenciju u e, prijevoz, u zračnom prijevozu ukoliko ne postoji transparentnost i određena disciplina. E, e, pristrana distribucija i diskriminacija pojedinih distribucijskih kanala dovodi do toga da je veći dio tržišta pod kontrolom nekolicine velikih prijevoznika, to znači veće prepreke za nove igrače, što opet smanjuje tržišno natjecanje. Vidjeli smo već da neke e, zrakoplovne tvrtke koje imaju snažan položaj na tržištu uspijevaju osnažiti svoj položaj na tržištu, što i e, zahvaljujući diskriminaciji pojedinih distribucijskih kanala, da kako s obzirom na rasjepkanost potrošačima je to teško uvidjeti. Ako se potrošač opredili za e, dakle, direktni distribucijski kanal zračnog prijevoznika, to je sasvim e, u redu. Međutim, ako to otežava usporedbu drugim potrošačima koji imaju za to pravo, onda to predstavlja ozbiljan problem. Molim vas e, sljedeću prozirnicu. Dakle, što se tiče samih pritužbi koje su prije tri godine e, uložene protiv Lufthansa zbog e, zaračunavanja dodatne naknade, znam, Kristof, da ti imaš magisterij iz političkih znanosti, tako da nemoj ovo shvatiti kao osobnu kritiku, ali doista je nevjerojatno da je komisija već tri godine radi na tom slučaju i da to nije odbačeno. E, na kraju je donesena odluka da se ne provedu pravila budući da bi se moglo dogoditi da se u nekom budućem trenutku pravila promijene. Ako se uvedu nove norme, ako to bude novi način postupanja, onda će provođenje zakonskih propisa biti potpuno neučinkovito i postavlja se pitanje zašto vi sjedite ovdje i donosite zakone ako se oni ne provode. E, tako da bih želio apelirati na komisiju da ovo dobro razmotri, da uzme ozbiljno u obzir ove pritužbe, budući da su ovi zakonski propisi još uvijek na snazi i važit će dokle god se ne revidiraju. E, ne želim prekoračiti zadano vrijeme, ali htio bih samo iznijeti nekoliko, odnosno tri e, važne napomene vezano uz budući, buduće trendove. Dakle, moraju se uzeti u obzir novi distribucijski kanali, e, moraju se, e, se dobro analizirati sadašnje i buduće stanje što se tiče distribucijskih kanala, mora se i dalje osiguravati neutralnost, transparentnost i pristup informacijama potrošača i na kraju, kao što sam rekao, zakonodavstvo nema nikakvog smisla ako se ne provodi. Bilo kakav e, budući e, kodeks o postupanju i zakonski propisi koji se odnose na ovo područje moraju se provoditi kako bi e, svi igrači na tržištu imali pravnu sigurnost, što je i u interesu krajnjih potrošača na tržištu. Hvala vam, gospodine Klener. I sada riječ ima gospodin Dusar na sedam minuta. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Uvijek mi je veliko zadovoljstvo što sam pozvan ovdje i drago mi je da sam pozvan sada na ovaj okrugli stol, na ovu važnu temu. Ja ću se koncentrirati na reviziju kodeksa postupanja Dakle, to je uredba 80 iz 2009. godine. To je bila strategija o zrakoplovstvu koju je komisija donijela u prosincu 2015. godine gdje se obvezala da će revidirati ovaj tekst kao i uredbu o zračnim uslugama kojom se regulira transparentnost cijena, a koja je opet povezano s ovim tekstom. U listopadu 2007. godine komisija je objavila putokaz gdje se definiraju rokovi. E, dakle, na temelju naše analize, krajem ove evaluacije, u sljedećim tjednima će se održati javne konzultacije koje će trajati do listopada 2018. godine, što će omogućiti svima koji to žele da interveniraju i da dakle, iznesu svoje mišljenje. Ove javne konzultacije će biti dopuna radu e, konzultanata E, kojeg smo mi odabrali, e, dakle ta konzultantska tvrtka je već stupila u kontakt sa većinom tvrtki i dionika, koliko mi je poznato. U ožujku 2019. godine dakle negdje na proljeće ćemo dobiti zaključke komisije e, slijedom ove evaluacije, što nažalost znači da nećemo moći razmatrati eventualni novi tekst u ovom sazivu parlamenta, nego ćemo to morati učiniti sa sljedećim sazivom parlamenta, zbog čega izražavamo žaljenje. Postoje dvije mogućnosti pred nama slijedom zaključaka ove evaluacije ili će komisija zaključiti da je ovaj tekst u potpunosti u redu što se tiče modaliteta za rješavanje najnovijih e, trendova na tržištu, dakle da nisu potrebne izmjene ili će se zaključiti da su novi trendovi e, takvi da to zahtjeva reviziju teksta. U ovom trenutku je preuranjeno da vam iznesem bilo kakve zaključke u svezi s tom evaluacijom jer je to tek na početku procesa. E, tijekom prve rasprave koje smo imali sa predstavnicima sektora ustanovili smo neka važna načela e, koja će se protezati i kroz daljnje rasprave prema našem mišljenju. Kao prvo, u čitavom sektoru tvrtke bi trebale moći slobodno odabrati distribucijski kanal, to je dakle jedno općenito pravilo. Drugo, čini nam se također evidentnim da bi svi operateri koji posluju na istom tržištu e, morali imati ista pravila. Amadeus Travel Port i Samos e, su podložni posebnim pravilima temeljem kodeksa o postupanju, dok su neki drugi akteri na susjednim tržištima ne podlježu istim pravilima, tako da se postavlja pitanje hoće li biti potrebno intervenirati i unijeti izmjene u, u svezi s tim pitanjem. Danas poslijepodne smo također čuli da je potrošač u središtu e, rada sviju aktera, uključujući komisije, budući da je ovo tržište zračnih usluga uspješno i bit će uspješno ukoliko potrošači budu u mogućnosti uspoređivati cijene usluga pojedinih operatera na tržištu. Dakle, to je nešto što se mora nastaviti i za nas je to evidentno. E, tu mogu spomenuti članak 5. važeće uredbe kojim se zahtjeva od tvrtka na koje se primjenjuje kodeks postupanja da prikazuje cijene na neutralan i nediskriminirajući način, e, što nam se čini jednim zanimljivim načelom e, koje bi se moglo dodatno proširiti u buduće, ali to je još uvijek predmet rasprava. E, kao što je spomenuo i gospodin Klener, ne smijemo zaboraviti činjenicu da e, se evaluacija kodeksa odvija u jednom kontekstu kada e, kada dolazi do koncentracije zrakoplovnih tvrtki, konkurencija, teže je održati tržišno natjecanje u nekim slučajevima i mi moramo uspostaviti regulaciju koja će omogućiti da se ne narušava tržišno natjecanje i da se izbjegle prociklički efekt što bi izazvalo što bi stvorilo rizik da e, usporedba cijena bude otežana za potrošače. Dakle, ta načela nisu nužno međusobno kompatibilna i to će biti predmet naše analize zajedno sa dionicima. To je tek početak ove rasprave i mi smo da kako otvoreni E, da čujemo i vaša mišljenja. Hvala vam, gospodine Dusar. I sada odmah otvaram raspravu. Gospođa Klun, hoćete li vi početi? Izvolite. Hvala vam i hvala na svim informacijama. Vjerojatno ćemo svi imati slična pitanja, no Evo, ja bih htjela pitati gospodina Dusara. E, bilo je pritužbi od pružatelja utluga zbog dodatne naknade od 16 eura njemačke zrakoplovne tvrtke. E, brinemo da će se to prebaciti i na druge kompanije. E, ja sam shvatila da se bavite revizijom. Međutim, države se drže trenutačnog kodeksa o postupanju, bez obzira hoće li se riješiti ta žalba ili ne. Rekli ste da postoje neki koraci koje trebamo poštivati ožujak 2019. Mi nećemo više biti ovdje, imamo izbore, doći će nova komisija, znamo da za sve treba jako puno vremena. To bi se znači moglo riješiti krajem 2019. ili početkom 2020. A tehnologija se doista jako brzo razvija. Tako da se bojim da će se ta prebaciti na druge kompanije, da će putnici dalje plaćati dodatne naknade. Čini mi se da je to doista razlog za zabrinutost Jedno pitanje za gospodina Klenera. Vi ste rekli da postoji sada ta dodatna naknada. Tko to sada plaća? U konačnici potrošač, to ste rekli, jer to nas doista brine. E, onda ćemo imati i novu raspravu o tome da će i zračne luke htjeti naplaćivati neku dodatnu naknadu. Cijela ta situacija nije jasna. Plaća li doista potrošač to sve? Hvala vam, gospođo Gabardel. Najljepša vam hvala. Hvala vam što ste otvorili ovu raspravu. Ja sam jedna od zastupnica koja od samog početka ukazuje na taj problem dodatnih naknada nekih zračnih kompanija i doista radi se o kršenju prava putnika da bude ispravno informiran o troškovima putne karte. Osim toga, smatram da se radi o ugrozi zajedničkog tržišta i da dolazi zapravo do porasta cijena koja snosi potrošač. Nalazimo se u digitalnom dobu, u digitalnom tržištu. Potrošač ima pravo usporediti cijene i usluge online. Moje pitanje je sljedeće koliko potrošača uopće zna o toj informaciji, koliko ljudi zna da plaća dodatnu naknadu za svoju e, putnu kartu. Odgovor je vjerojatno da mnogi ljudi ne znaju, nemaju tu informaciju. Radi se o nepoštenoj trgovinskoj praksi koja krši kodeks o postupanju. Komisija je rekla s pravom da to treba revidirati. Međutim, dok se to dogodi, trebamo riješiti neke već postojeće probleme. Ne možemo na potrošača prebaciti Um, naprosto odgovor da će se jednom u budućnosti taj problem riješiti. Ne, to ne može tako biti. Imamo jasna pitanja i želimo jasne odgovore. Osim pisanog pitanja koje smo postavili nisam dobila odgovore. Što će komisija konkretno učiniti da se zajamči poštivanje pravila? I drugo, zbog čega komisija ne reagira na pritužbe i na naše pitanja? Možemo li to tumačiti kao podršku tim e, štetnim praksama, praksama koje nisu transparentne i praksama koje su nekorektne i koje štete potrošačima? Mislim da to može predstavljati presedan za bilo koji sektor usluga ili drugih aktivnosti koje se mogu, na primjer, kupiti online. I na kraju, što će učiniti komisija da upozna putnike sa koracima određenih zračnih e, prijevoznika? U ovom trenutku ovdje govorimo o potrošaču, ne jednom, već o milijunima, milijunima ljudi, o tisućama milijuna eura. Radi se o novcu koji će ući u nečiji žep, a netko drugi će taj novac izgubiti. Naravno da će izgubiti evropski potrošač, a mi moramo štititi interese evropskog potrošača. Hvala lijepa. Hvala gospođo Tapadel. E, ja ću se ipak vratiti kao predsjednica ovog odbora na jedno pitanje. Uistinu me čudi koliko sporo radi Europska komisija i ne mogu nikako shvatiti, gospodine Dusar, vi mi to možda možete objasniti, ali kako to da glavna uprava MUV razmatra jednu pritužbu već tri godine i to u sklopu kodeksa postupanja Vi ste to odbacili, tu pritužbu, a istovremeno ne poričete činjenicu da je Lufthansa ovdje nezakonito postupila. Vi kažete da postoji kodeks postupanja koji je zastario, koji bi trebalo revidirati i tako dalje. Ali čekajte malo ovdje, postoji jedan suštinski problem. Mi smo tu suočeni s jednim suštinskim problemom jer kada potrošač analizira svoja prava, s pravom može pitati nas kao zakonodavce što čekamo, a vi već tri godine odugovlačite s time. Svi u ovome odboru se zalažu za neutralnost kada je riječ o o ovom području i što je sa odnosom između zrakoplovnih tvrtki i računalnih sustava rezervacija? Da li, e, se, je, da li to omogućuje neutralnost interneta, odnosno usluga koje se nude na internetu? To bi bilo moje prvo pitanje upućeno komisiji. Što se tiče e, podnošenja pritužbe protiv e, grupacije Lufthansa 2015. godine. Moram još jedanput ponoviti da je situacija istinu hitna i nije mi jasno zašto vam je bilo potrebno tri godine da obradite ovu pritužbu koja je hitna i znamo da e, neovisni izdavatelji karata smatraju da su tu oštećeni i zato se postavlja pitanje što mi možemo poduzeti. E, moje pitanje je dakle vrlo jednostavno i upućeno izravno Europskoj komisiji. U kojoj mjeri i kojom brzinom možemo očekivati stvarnu reviziju kodeksa postupanja koji vi sami smatrate zastarijelim. Dakle, vi ste sami rekli da je taj kodeks zastario, a rekli ste, ali ne poduzimamo ništa. Dakle, to je uistinu jedan e, suštinski problem. Ima li još dodatnih pitanja? Čini mi se da ih nema, tako da ću sada ponovno dati riječ našim panelistima. Tko želi prvi uzeti riječ? Evo, Europska komisija. Vi ste jedan od djelatnika Europske komisije. Izvolite. Hvala vam. E, hvala vam na ovom vrlo izravnom pitanju. E, ja ću isto tako pokušati odgovoriti. Što se tiče ove pritužbe, koja je uložena protiv eh, Lufthansa, odnosno protiv činjenice da su zaračunali tu dopunsku naknadu. Mi smo to analizirali neko vrijeme zbog kompleksnosti samog teksta, ali i uloga zbog eh, dakle, samog pitanja distribucije. Komisija je podnositelju zahtjeva priopćila svoje preliminarne zaključke. Oni su se očitovali na to, tako da sada komisija mora analizirati i odgovoriti na to očitovanje s obzirom da je slučaj još uvijek u postupku. Nažalost ne mogu odgovoriti na vaše pitanje jer nemam eh, taj mandat. Eh, to izlazi izvan okvira mojih nadležnosti. Žao mi je. Eh oui, merci. Concrètement sur la question de Madame Kloon, uh, so you were asking is the price? Well, evidently. Da, hvala vam. Dakle, pitali ste tko plaća. Naravno, odgovorili na vaše vlastito pitanje, pa potrošač plaća. Ako sada napravimo mali, e, pregled matematičkih e, tu pokazatelja, dakle, naravno da su drugi zračni prijevoznici slijedili ovu veliku njemačku grupaciju. Oni su sve indirektne rezervacije za tri godine opteretili ovom dodatnom naknadom. Dakle, broj prodanih karata podijeljeno sa dva. Jedna od dvije prodane karte ide putem posrednika puta 16. Umeđu vremenu su se pojavile naravno i druge naknade jer su zračne kompanije bile jako kreativne, onda naknade za prtljagu i tako dalje, ali samo na karte dobijete milijardu eura u ove tri godine. Globalni, globalni klijenti Lufthansa to plaćaju jer je Lufthansa ekstremno aktivna i u Europi i izvan Europe i većinom izvan Europe. Tako da to doista i pogađa u velikoj mjeri naše evropske potrošače. Hvala lijepo. Izvolite. Izvolite. Da, točno. Dakle, naravno, potrošač sam plaća ovu naknadu. To možete sami otkriti ako direktno bukirate na Lufthansa KLM-u ili posredničkim kanalom. Vidjet ćete e, razliku i sami. Međutim, nije svaki potrošač toliko spretan ili pametan. Jako puno ljudi koji nisu tako pametni i sami ne pronalaze na internetu najbolju cijenu za sebe su zapravo opterećeni tim naknadama. Putničke agencije tu igraju važnu ulogu. Nemojmo zaboraviti njihovu ulogu čak i u doba interneta. Oni koriste ovim putnicima koji se sami ne snalaze. Trebaju nam drugi kanali i ne smijemo putnike zbog toga kažnjavati. Y il Ima li još pitanja? Ja imam još jedno pitanje. Nisam zadovoljna odgovorom koji sam dobila od Europske komisije. Nije to ništa protiv vas, gospodine Dussard. Slažem se sa gospodom Tarpadel. E, vi kažete ja nisam u mogućnosti odgovoriti na vaše pitanje jer to izlazi izvan okvira mojih nadležnosti, ali mi ćemo onda pozvati vašeg pretpostavljenog jer mi moramo dobiti odgovor. Mi ovdje zastupamo interese građana i trebamo im podnijeti račune, a oni ne razumiju što se ovdje događa, tako da mi želimo da dobijemo odgovor na ovo pitanje zbog transparentnosti. Znamo da dakle to nije u vašoj nadležnosti, tako da vidjet ćemo što ćemo poduzeti. Obratit ćemo se Europskoj komisiji. Hvala vam što ste bili ovdje. Zahvaljujem gospodinu Krujcu, gospodinu Kleneru. U svakom slučaju zaslužujete jedan pljesak i hvala vam da ste izdvojili vrijeme da dođete i sudjelujete u radu našega odbora. Ovo je tema koju smo tek načeli.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 Et nous continuons, notamment avec le rapport... Dakle, imamo još izvješće gospodina Zilea. Hvala vam, gospodine Zile, da ste pristali da odgodimo raspravu o vašem izvješću. Ali prije toga bih e, htjela pozdraviti jednu djevojku koja se nalazi pokraj gospođe Vju, jedna djevojčica, Kami. Kami, hoćeš li doći ovamo? Dođi, evo ona će predsjedavati ovim posljednjim dijelom zajedno sa mnom. Možemo, i ona zaslužuje jedan pljesak. Dođi, Kami. Para, para, para. Madame Vieux, elle peut venir à côté de moi. Gospođo Vieux, može li sjesti kraj mene? Nemate ništa protiv? Dobro. Moram ipak pitati mamu. Tu as quel âge, Camille? je 10 ans et demi. Imaš 10 i po godina. Jesi li spremna? Kaže da nije spremna. A sada? Da, evo, sada je spremna. Dobro, onda možemo krenuti. Evo, malo se približi i samo reci dobar dan, dame i gospodo zastupnici, u mikrofon. Dobar dan, dame i gospodo zastupnici. Ali, baš slatko. Dobro, možemo krenuti. Ne znam hoće li u potpunosti razumjeti o čemu se radi u vašem izvješću, ali krećemo od zajedničkih pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospođice i gospođo predsjedateljice. Autobusi, obični, turistički, uvijek su bili omiljeno prijevozno sredstvo, javni prijevoz u EU, uniji, u različitim dijelovima Unije, vitalni su za dobru uslugu našim putnicima. Bit mog izvješća je vrlo jednostavna. Nerezidentni prijevoznici ulaze na domaće tržište i nude međugradski prijevoz u mnogim državama članicama to ne mogu činiti bez prepreka. Jedan od kolega je govorio radi se o dobroj kabotaži. Imamo dobru i lošu kabotažu. Eto, to je upravo bit ovog izvješća. E, moji ljudi i tim koji je radio na ovom dosjeu suočio se sa vrlo izazovnom zadaćom. Susjetali smo se sa mnogim dionicima, predstavnicima poduzeća, vlasti, a u kontaktu smo i sa uredima izvjestitelja u Sjeni. Želimo pronaći najbolju ravnotežu. Radi se o teškoj zadaći. Istovremeno želimo doći do pozitivnog rezultata. Ne želimo naravno odustati. Tako da ću ja sada opisati najvažnije promjene u odnosu na prijedlog komisije. Što zapravo predlažemo za ovaj odbor? Prvo, pragovi udaljenosti kako bismo zaštitili javne ugovore za ugovore za pruženje javnih usluga. Kao što znate, sada je glavni kriterij udaljenosti, to 100 km. Tu ne možete zabraniti ulaz na tržište druge države članice. E, pronašli smo još četiri dodatna kriterija, odnosno mjere, amandman 26. Radi se o dodatnim pravilima prema kojima nećete dozvoliti ulazak na tržište ukoliko taj prijevoznik podriva e, ugovor o javnim uslugama. Drugo, ukoliko nije dio e, javne usluge, treće profitabilne ili neprofitabilne dionice i zatim primanje e, pomoći koja podriva e, jednaka pravila za sve. Dakle, manje novca od strane poreznih obveznika kroz e, državnu potporu. Druga stvar je suspenzija ili povlačenje kako bismo izbjegli izbjegavanje javnih natječaja i ugovora, tada možemo donijeti mjeru da se povuče prijevoznik s međunarodnog tržišta jer kompromitira ravnotežu e, u tom slučaju će prijevoznik dobiti opomenu, opomenu na šest mjeseci. Tu je situacija slična kao u željezničkom sektoru, radi se o ekonomskoj ravnoteži, određenim pitanjima i zbog toga u potpunosti razumijemo zabrinutost oko toga možemo li koristiti istu terminologiju. I drugo pitanje je pitanje koje vjerujemo pokriva mnoge sektore unutar Europske unije, na primjer sektor javne nabave, komunalni sektor i tako dalje. Radi se o broju usluga koje pružaju javna tijela. Međutim, radi se o neovisnim regulatorima tržišta. To očekujemo i u ovom sektoru. Treća stvar je pravo na pristup e, isključivim urbanim područjima. Što to znači? Znači da ne želimo intervenirati niti stvarati u urbanim područjima neka posebna pravila. Ovaj prijedlog treba otvoriti tržište. Radi se o među narodnom tržištu, tržištu koje povezuje urbane centre. Zato i tu trebamo imati javni natječaj i ugovor o pružanju usluga. Also during our debates with uh, stakeholders uh, some worries neki dionici brinu da će doći do zlouporabe tržišta. Amandman 3 i amandman 28 govore o zlouporabi tržišta. Pokušavamo kreirati jednaka pravila za sve i pošteno natjecanje među prijevoznicima. Inače, će nam se dogoditi slično kao u drugim sektorima da dolaze novi igrači, uzrokuju gubitke, a dominacija na tržištu se ostvaruje uz povećane cijene. Ne bismo željeli doživjeti tu situaciju, zato pokušavamo naći ovdje e, rješenja. Pristup terminalima, sljedeće pitanje, javni ili privatni terminali. Ne želimo razliku između javnih ili privatnih terminala, ali države članice mogu same odlučiti što će se događati s korisnicima javnih, odnosno privatnih terminala. Možemo napraviti u nekim državama članicama i ograničenja za korištenje privatne terminale. Sljedeća točka jest točka sjedišta kompanije ili prijevoznika. Komisija nije željela napraviti obvezu za registracijom u drugoj državi članici, međutim nakon duge rasprave nerezidentni prijevoznici trebaju dobiti šest mjeseci prostora da pokažu da su osnovali poslovnu jedinicu u toj državi. Dakle, prijelazno razdoblje šest mjeseci, nakon toga se trebaju registrirati. Nadalje, liberalni režim. Države članice neke žele otvoriti više, neke manje. Oni tko to žele mogu učiniti. Nadalje, pravo na žalbu, to je također važno pitanje. Svaki prijevoznik ima pravo na žalbu ukoliko se ne slaže sa zaključcima ili dozvolom vlasti. ovo je dosta kontroverzno izvješće, to znam. Znam jer smo čuli neke glasine da imamo problema sa paketom za mobilnost broj 1 ja ne bih želio nikakva odlaganja za usluge prijevoza običnim i turističkim autobusima, inače nećemo moći to objasniti našoj su zašto dobivamo plaću i nećemo to moći e, objasniti našem glasačkom tijelu kao odbor za promet. Hvala vam. Hvala vam gospodine Zilo na ovom izlaganju. Hvala. Très derrière quels vont être les enjeux. Vous avez totalement raison. Monsieur De Grande Pasquale. De Pasquale, izvolite, riječ imate sada vi. Gracias, presidenta. E, puno hvala predsjedateljice. A pozdravljam i buduću predsjedateljicu odbora za promet. No sé dónde estamos, sí, para aquí. Sí. Empezaré por rebatir eh, a mi ilustre colega Želio sam reći nekoliko riječi svom uvaženom kolegi o njegovom mišljenju o međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima. E, postoji možda samo jedna kritika u odnosu na paket za mobilnost. Ta kritika ide prema komisiji. Komisija je kasno, ali bolje ikad nego nikad predložila taj, e, iznijela taj prijedlog. A, uvijek se radi tu o složenim, e, o složenim pitanjima. Znamo da imamo međunarodne interese, političke, osobne interese. Sve se to ispreplelo ove posljednje godine mandata i zato je situacija složena. Izvješće o autobusima ima direktan utjecaj na paket za mobilnost. Zato mi se čini da nije u redu da socijalisti traže dodatno vrijeme. Slično kao u košarkaškoj utakmici pa e, promatrate koliko vam ostaje vremena za napad. Dakle, ja se ne mogu složiti s našim izvjestiteljem da se sada u zadnji čas to sve skupa treba završiti. Međutim, pohvaljujem e, spremnost na dijalog. Činjenica jest da živimo u doista kompliciranim e, vremenima. Razgovarao je sa mnogim dionicima naš izvjestitelj, sa izvjestiteljima u sjeni i istina je da su mnoga stajališta uzeta u obzir u izvješću i na tome mu zahvaljujem. A mm, to izvješće bi trebalo biti nekako eklektičko izvješće kako bi se izašlo u susret svim državama članicama i onima koji žele veću liberalizaciju i onima koji žele zadržati svoj sustav javnog prijevoza. A tu se pokušava pronaći jedan međuput to je veliki napor koji je učinio kolega Zile, ali ja moram priznati da se radi o jako, jako složenoj temi. Mi ćemo imati jako puno amandmana, naravno u duhu postizanja kompromisa. Želimo postići svakako e, e, kompromise. No, neću sada ništa već e, ponovno ponavljati svoje stajalište o e, španjolskom sustavu. E, želim se samo držati objektivnih tema koje je spomenuo izvjestitelj. Prvo, udaljenost. Govori se o zaštiti javnih prijevoznika. Po nama to treba doista biti proporcionalno ili razmjerno o teritoriju. Radi se o pragu koji zapravo svatko može pomaknuti kako mu odgovara ako se radi o autobusnom prijevozu, ali uvijek se trebaju poštivati ovlasti koje imaju države članice. Dakle, zaštita javne usluge ili javnog prijevoznika. E, i direktive 1270 iz 2007. godine. E, čini mi se da ovdje izvjestitelj povezuje dvije stvari koje će pravno gledano kasnije predstavljati problem. E, isto tako, čini mi se da je izvjestitelj govorio o tome da su pravosudni organi ti koji su pretjerano uređivali e, ovaj sektor ali ja mislim da se doista taj sektor treba ostvoriti. Radi se o cestovnom cestovnom prijevozu, o javnoj usluzi. Javne usluge uvijek mogu e, kreirati ili stvarati neke sporove koje, koje rješavamo pred sudom. A meni se jednostavno ne sviđa stav izvjestitelja da regulatorni organi trebaju imati preveliku ulogu. Dakle, trebamo vidjeti kako će se to regulirati. Nadalje, pitanje je kabotaže. Izvješće ostavlja na izbor državi članici odluku o kabotaži i zahtjeva se sjedište tvrtke u na domaćem terenu. Čini mi se da to treba tražiti od samog početka i ne treba to ostaviti na diskreciji državi članici. Dakle, tu sam naprosto protivan mišljenju izvjestitelja i na kraju opet taj, e, taj španjolski model. Španjolski model kombinira paket koncesija sa drugim aktivnostima koje ne nose dobit, ali proizvode uštit, tu od 500 miliona godišnje. Radi se o pristupu lokalitetima gdje inače ne biste uspjeli doći drugim prijevoznim sredstvima osim, osim autobusima. E, tu se spominjao taj model, to je jedinstveni model koji jest izvedi baš zato što je to usluga prijevoza autobusom. Tu se kapilarno može doći do mjesta do kojih je inače vrlo teško doprijeti. Međutim, Međutim, to nije jedinstvena situacija za Španjolsku, a izvjestitelj to zna da imamo Španjolsku, Irsku, Austriju, Rumunjsku. To su države koje su se pokušale boriti protiv tog e, prijedloga. E, govorilo se o kršenju razmjernosti, subsidijarnosti. Sindikat prijevoznika je također bio protiv Dakle, ima dosta problema s prijedlogom za ove e, ove vrste prijevoza. Izvjestitelj to znade i mislim da je on doista bio vrlo iskren u svom izvješću, ali tema je još puno, puno složenija od onoga što smo čuli od njega i treba će nam vremena da bismo to riješili. Imamo također i direktnu poveznicu s paketom za mobilnost, ne znamo kako će sve to skupa završiti. Ja bih bio zato da se stvar odgodi kao što su tražili socijalisti. Ne zato što bi se sadržajno s njima složio, već zato što mi se čini da je apsolutno nužno odgoditi raspravu. Hvala. Riječ ima gospodin Kurbašev. Izvolite. Hvala vam lijepa. E, mislio sam da će rasprava početi u 5.30, zato sam došao u 5.30. Međutim, e, vidio sam kako je izvjestitelj već započeo. Pa e, je i moj kolega De Grandes već bio uzor riječ. Mm, vraćamo se na ovaj komisijin e, prijedlog, a onda i izvješće koje je sastavio gospodin Zile, koji je vrlo poštovani kolega, ima veliko iskustvo u ovom području. Međutim, još uvijek pokušavam razumjeti e, logiku kohezije. U paketu mobilnosti 1 u okviru e, kohezije predlaže se ograničenje kabotaže, no s druge strane imamo prijedlog E, naravno za teretni prijevoz. A s druge strane imamo prijedlog za e, prijevoz običnim i međugradskim autobusima koji e, treba liberalizirati. Dakle, tu sad baš ne razumijem kakva je logika kabotaže. Šta je dobro? Da li je dobro da ju ograničimo ili je dobro da ju oslobodimo? Jer ne možemo imati i jedno i drugo. Kao što sam već rekao na jednom pripremnom razgovoru, u u EU postoji dobra kabotaža i loša kabotaža. Čuo sam objašnjenje kada imate e, dominaciju određenih e, država gdje je promet e, koncentriran u središnjoj istočnoj Europi, tu kabotažu treba limitirati. Međutim, kada imate tvrtke koje dolaze iz zapadne Europe, kabotaža je dobra i onda ju treba liberalizirati. Suprotno tome, moja logika kaže drugčije. Jer e, e, prijevoz tereta mora, se osloboditi putem slobodnog tržišta, a e, tržište turističkih autobusa mora biti ograničeno zato što je u, u velikom broju slučajeva to javna usluga. Kad imate socijalnu uslugu odnosno javnu uslugu, onda velike tvrtke ili dobre e, utvrđene tvrtke rade jedno, e, odnosno dobiju veliki udio, a ostatak ostaje malim i srednjim poduzećima koja su obično suočena s stečajem i traže novac od e, gradova ili države. Ja još uvijek ne razumijem logiku kojom se povodi komisija. Zašto s jedne strane kabotažu treba ograničiti, a s druge strane liberalizirati? Uzgred e, bih samo rekao da ne mislim kako moramo izvoziti neke nacionalne modele u druge zemlje. Primjerice, ne mislim da je ispravno izvoziti primjerice e, nacionalni model e, ljudskih resursa u e, Španjolsku. Ja niti mislim da je nekakav španjolski model dobro izvoziti u Njemačku i mislim da to nije zadatak ni komisije ni parlamenta. E, da mi nismo izvoznici iz jedne zemlje u drugu. A na koncu konca ne trebamo imati jedan te isti model za sve države zato što ako jednog dana na kraju imamo e, jedno to isto rješenje, to e, rješenje može uzrokovati različite socijalne probleme od zemlje do zemlje. E, svjesni smo ovoga što se dogodilo u Njemačkoj, tamo imamo gotovo monopol, pa smo spremni razgovarati i o tome da li je taj monopol bolji u odnosu na monopol lokalnog e, prijevoza. S druge strane, ako imate monopol lokalnog prijevoza, možete imati nekakav dogovor sa e, općinskim vijećem ili s gradonačelnikom. S druge strane, možete imati predstavnike velike međunarodne tvrtke koje nisu tamo fizički prisutne. Kad govorimo o regulatornom tijelu, ponovno e, nisam siguran da je to odluka za koju e, moramo donijeti jedinstvenu odluku u Europskoj uniji. Važno je da to tijelo dobro radi u određenoj državi, a u drugoj nekoj državi možda ministarstvo prometa se bavi tim pitanjima. I opet tu ne funkcionira isti model u cijeloj Europskoj uniji. Osobito u situaciji u kojoj e, tvrtke moraju dokazati ekonomsku ravnotežu svoga modela tom e, regulatornom tijelu. Primjerice, bilo bi mi vrlo e, zanimljivo kako javni prijevoz u Talinu dokazuje svoj ekonomski model javne usluge svom budućem regulatornom tijelu. Očito je da tu nema ekonomske ravnoteže jer je javni prijevoz besplatan Znači, mene bi bilo jako zanimljivo vidjeti kako će to regulatorno tijelo razmotriti. Ili će reći, e, vaš model ne funkcionira, očito ga morate promijeniti. E, I ja imam e, iste zabrinutosti vezano za različite javne tvrtke, prijevozne tvrtke koje moraju opravdati svoj ekonomski model, a to tako jednom novo uspostavljenom regulatornom tijelu. I na kraju, mislim da ćemo ovdje stvoriti mnogo administrativnih prepreka za teretni prijevoz i vozače. Međutim, kad stvarate ovakve e, terete da biste im onemogućili poslovanje u EU, morate imati na umu da e, vjerojatno isti administrativni tereti će se sručiti i na vozače autobusa, jer će gradovi e, biti zainteresirani za upućivanje radnika gdje se možete prijaviti za jednu vrstu prijevoza, a za drugu vrstu prijevoza neće te odredbe biti e, primjenjive. Ponovno dakle se e, vraćam na jednake uvjete na tržištu. Vezano uz kabotažu. Moramo imati iste, ista pravila, ali postoje i vrlo konkretni trenuci ili situacije koje su karakteristične za jednu ili drugu vrstu prijevoza. Ponavljam, mislim da ovdje e, ćemo imati mnogo amandmana u tom slučaju i nisam siguran da pozdravljam stajalište izvjestitelja koji e, pokušava općenito obraniti e, komisijim prijedlog. Hvala vam lijepo i sada nastavljamo. Molim vas da malo skratite, budući da nemamo mnogo vremena. Gospodine Rike, izvolite, sada vi imate riječ. Hvala. Ne mogu baš govoriti kratko jer je ovo složena problematika, ali dobro. E, mislim da se ovdje vrlo dobro osjeća subsidijarnost e, i snažan otpor na nacionalnoj razini. Ja bih htio zahvaliti Roberu budući da je učinio nešto što se rijetko događa. On je prije izrade izvješća razgovarao sa svim izvjestiteljima u sjeni, ali mi se čini da je odmah osjetio da je riječ o osjetljivoj temi, ali drago mi je da smo radili na taj način, dakle već prije e, sastavljanja izvješća. Ono što sam čuo od e, svojih prethodnika jest da se modeli znatno razlikuju to zbog e, naprosto različitih tradicija i geografskih obilježja, neka manja zemlja nema iste probleme kao i veće zemlje, a zemlje koje imaju slabu infrastrukturu e, kada je riječ o željeznicama e, nemaju iste uloge kao i neke druge zemlje. Dakle, zemlja koja nema gustu željezničku infrastrukturu e, ima velik promet cestama. S druge strane, manja zemlja sa e, mnogo željezničkih pruga ima drugačiju situaciju i tu se osjeća snažan utjecaj načela subsidijarnosti. Zatim, mislim da je za mene tu važno pitanje samog e, samih mjernih kriterija. Spomenuli smo 7 km, u Belgiji je to mnogo, ali to nije ista udaljenost u Španjolskoj. Dakle, e, kada imamo takav prag, e, teško je imati pragove koji se tako uniformno primjenjuju svugdje u Europskoj uniji. Zatim, ono što mi se nadalje čini kompliciranim je sljedeće. Dakle, svi kažu da ne smijemo zadirati u e, gradski promet, Međutim, e, razlika između gradskog i međunarodnog ili naime između gradskog i nacionalnog i međunarodnog prometa postoji prigradski promet koji je teško definirati budući da to da su ne znam da li budući da se, se gradovi također šire Tako da se tu pojavlja i problem krajnjih točaka, odnosno terminala i treće strane koje koriste terminale u odnosu na vlasnike koji se obavljaju istu djelatnost. E, bilo mi je zanimljivo čuti ovo što se tiče kabotaže. E, međutim, ipak bih iznio jednu primjedbu u svezi s time. Mislim da ne postoji kabotaža za dakle robu za teret i kabotaža za putnike. Jer e, kabotaža za putnike je zapravo optimizacija međunarodnog e, prometa i ništa više. Loša kabotaža je ona djelatnost koja zapravo koja se zapravo koristi kao, pojedina aktivnost i to je ono što se događa kod e, teretnog prijevoza, a ne želimo da se to ponovi kod putničkog prijevoza. E, dakle, kod nekih oblika kabotaže cilj je u tome da se spriječi dakle, da se vozila vraćaju prazna na destinaciju. Što se tiče usluga koje se nude putnicima, ako prijevozite e, konzerve sardina, e, dakle to nije isto kao i prijevoz putnika, tako da su potrebno je dakle uvesti određene sigurnosne mjere kod prijevoza putnika. E, također e, vidim da nemamo mnogo vremena. Rekao bih da će se vjerojatno pojaviti sklonost da da se ovaj dosjer razvodni i to može biti iz dobrih ili iz loših razloga. Iz dobrih razloga zato što možemo smatrati da je potrebno zaštititi ovaj sektor, a loši razlozi su bili da se u potpunosti izbjegne rasprava e, kako bi onda se donijele neke mjere kojima bi se moglo razvodniti čitav dosje. Ja ću raditi surađivati sa izvjestiteljem kako bismo pokušali doći do zajedničkog stajališta, ali to neće biti jednostavno. Hvala. Gospodine Kramer, izvolite. Hvala vam predsjedateljice i hvala kolegi na ovom prvom i nacrtu izvješća. Ja radi se doista o kompliciranoj temi. Kada je komisija napravila taj prijedlog, ili je nekako zakasnila ili nije dobro uzela u obzir razvoj situacije u Europi. Njemački model je dugo godina bio primjer. Doista, da, onda se otvorilo međunarodno tržište prijevoza autobusom i to je bilo sve skupa atraktivno ili privlačno. Ali Čini mi se da se ništa nije poduzelo protiv nelojalne konkurencije. Dakle, e, međunarodni autobusi ne plaćaju nikakvu cestarinu, a konkurencija na željeznici plaća pristojbe. Ja uopće ne mogu razumjeti zašto je tome tako. To nema nikakve veze sa poštenom e, tržišnim natjecanjem. I druga stvar, kada ste konačno napravili taj prijedlog, onda su se <laughs> uvjeti u Njemačkoj u potpunosti promijenili. Sad imamo monopolistu na tržištu. A Europska komisija izgleda sada podupire monopolistu. Ja to nisam znao. Ja sam mislio da ste vi za slobodnu konkurenciju. Ovo situacija u Njemačkoj više nema veze sa konkurencijom. Flix, Bus je istisnuo sve moguće konkurente koji bi još mogli postojati. Tako da sad imamo monopol, a to ne može biti primjer za Europu. Okrenimo stvar drugačije. Imali smo i rasprave, na primjer, sa Španjolskom. U Španjolskoj španjolsko tržište doista predstavlja sjajan primjer dobrog funkcionirajućeg tržišta bez monopolista. Mnogi ljudi sudjeluju. Čuo sam da imamo preko 230 tvrtki koje u Španjolskoj rade. Zašto to nije primjer za evropski međunarodni autobusni promet? Ja bih volio čuti odgovor od komisije na ovo pitanje. A nastojimo sada ići u pravom smjeru, to nastoji izvjestitelj. Izvjestitelj kaže da ne smijemo ugroziti e, e, promet koji se odvija na unutarnjim kratkim e, linijama. Kada razgovaram s autobusnim prijevoznicima, oni PSO ništa ne plaćaju, ali željeznica plaća. Međutim, radi se o različitim stvarima, ništa tu ne funkcionira. I na kraju Robert Zill kaže, da ne smijemo ugroziti urbani promet i da tu trebamo imati pošteno tržišno natjecanje. Njemačko iskustvo kaže da smo daleko od toga. I doista se slažemo, ni mi ne želimo monopoliste, bez obzira jesu li oni u državnom ili privatnom vlasništvu. Dakle, trebamo biti oprezni. Što se tiče terminala, tu je situacija složena možemo reći da se praktično državnim novcem grade terminali. I ne može onda samo jedan e, autobusni prijevoznik koristiti taj terminal. Ali ako privatni prijevoznik sagradi sebi terminal. E, možemo li njega obvezati da terminal koristi konkurencija? Pa ne znam, i tu se stvari nekako ne poklapaju. I čini mi se da i to nije bilo dovoljno dobro promišljeno. I na kraju pravna sigurnost. Pravna sigurnost i izbjegavanje i odabira onih situacija koje su vam najkorisnije. Pa čak i kod željeznice je taj cherry picking e, izbjegnut. U Brandenburgu je cijela regija bila podijeljena na četiri dijela i rekli smo e, u određenim područjima mogu voziti svi, ali to su bili i dobri i loši igrači. Mobilnost je bila ključna, mobilnost je trebala biti zajamčena. Dakle, s jedne strane su ljudi puno zarađivali jer je puno ljudi živjelo u određenom ne, oprostite gospodine Kramer, da, ali su nam kolege oduzeli vremena i ja neću sada prestati govoriti jer mi treba vremena. Da, da, da, ti si bio kraći, ali drugi su bili dulji. Evo, došla sam sada do kraja ne smijemo ići u tom smjeru. Trebamo se zalagati za pošteno tržišno natjecanje. Hvala lijepa, gospođo Vjö. Hvala. E, kolega e, je nažalost morao ostati u Portugalu i ispričava se i zamolio me da u njegovo ime zahvalim izvjestitelju i da vam iznesem e, njegova zapažanja. On je izvjestitelj u sjeni kluba GUE. Dakle, on smatra da ovaj prijedlog e, spada u kontekst liberalizacije usluga u prometnom sektoru, da to omogućuje ulazak e, multinacionalnim kompanijama na tržište nacionalnog e, prometnog sektora. I to je do sada omogućavalo državama članicama da reguliraju ovaj sektor na vlastitom teritoriju, a ovime se nameću pravila na eksploataciju vlastitog sektora prometa dakle teretnog prometa i e, putničkog prijevoza. Riječ je o ograničenjima e, na nacionalne tržište, time se olakšava također praksa kabotaže, odnosno korištenje autobusa i e, dakle turističkih autobusa stranih zemalja. Isto tako se vrši negativni pritisak na prava radnika u onim zemljama gdje su norme i plaće više. To isto tako e, nalaže e, dakle da se omogući pristup e, operatera njihovoj infrastrukturi, a isto tako osim dakle infrastrukture znamo da e, se ta infrastruktura uglavnom gradi zahvaljujući javnim sredstvima, što zapravo znači da se na taj način koristi javni novac za ostvarivanje dobiti velikih grupacija, a pritom javni sektor ne može imati nikakve koristi od tih ulaganja. Što se tiče samog procesa konzultacija, ovdje se jasno vidi da postoji diskriminirajući stav u odnosu na sindikate i u tom smislu e, će Jean Pimenta kao izvjestitelj u sjeni podnijeti svoje amandmane, obrana javnog servisa, ulaganje javnih sredstava koji idu na korist građanima i obrana prava i interesa radnika, e, pritom se suprotstavlja svakoj deregulaciji i prekarnosti u ovome sektoru. E, izvolite i na kraju onda gospođa De Monte, gospođa Ajala Sender. Molim vas samo malo. Gospođa Anderson, izvolite, vi imate riječ. Budući da su moje kolege već mnogo toga rekle, slažem se s kolegom e, De Grande, s mojim kolegom Korumbaševim, neću ponavljati. Međutim, e, tu veliki upitnik se nadvio nad ovom izvješćem E, možemo o tom i u e, rujnu. Međutim, prošloga mjeseca imali smo jednu večeru koju smo posvetili e, susretu sa, različitim dionicima, predstavnicima lokalnih vlasti, sindikatima, operaterima i tako dalje. Slušali smo njihova stajališta i pozvali smo isto tako predstavnika opće uprave, glavne uprave MUV E, i doista su iznijeli vrlo sadržajne e, primjedbe, ali postoje i metodološke pogreške ovdje. E, na primjer, želi se stimulirati i međunarodne usluge, a prijedlog kaže da stimuliranjem domaćeg tržišta stimuliramo međunarodno. Mislim da je ovdje pogreška između uzroka i posljedice E, isto tako, na konzultacije koje su uslijedile zaista su e, selektivno pristupile različitim dionicima. Mislim da to nije u redu. Zatim imamo e, regulatorni analitički odbor, to je nešto što moramo pogledati. Zatim ta pitanja vezana za srednju za uopće što je bolje vozilo. Da li je e, autobus bolji od osobnog vozila, a sa stajališta zaštite okoliša željeznica je još i bolja. Dakle, još tu pridodajte dodatne naknade i imamo jako kompliciranu situaciju. Zatim imamo e, pristup, pitanje pristupa, e, nedovoljno zemljišta za to u određenim e, gradovima. Dakle, nemamo dovoljno e, zemljišta gdje možemo te pristupe omogućiti. Dakle, treba ozbiljno promisliti o ovom prijedlogu. Hvala gospođa Anderso, što ste bili tako koncizni. Gospođa De Monte, izvolite. Hvala lijepa i pozdrav novoj do predsjedateljici. E, želim reći samo par riječi ali prvo ću se naravno zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni koji su već malo razjasnili ovdje o čemu se radi, rekli svoje stajalište. Međutim, ja želim reći sljedeće. Liberalizacija tržišta nije povezana sa klimatskim promjenama i evropska industrija mora postati snažnija i konkurentnija, ali moramo voditi računa i o određenim alternativnim vidovima prometa ili prijevoza. Radi se o čistim vozilima, radi se možda o većem korištenju željeznice, bicikala ili nekih drugih oblika prijevoza autobuse svakako nije ekskluzivno prometno sredstvo. Što se tiče pak liberalizacije kabotaže, mislim da pravila trebaju biti usklađene, trebaju vrijediti kako za robu, tako i za e, prijevoz putnika, odnosno autobuse i zato ih trebamo jednako tretirati. Ja sam protiv takozvane divlje kabotaže. Kabotaža mora poštivati pravila i ne smijemo imati e, kršenja tih pravila. Na kraju zalažem se za otvaranje tržišta. Mislim da se bez obzira na to trebaju zaštititi ugovori pružanja javnih usluga. Na kraju nekoliko riječi o sigurnosti. Istina je da je prijevoz robe, prijevoz putnika, da su to dvije potpuno različite stvari. Ali kada kamion prevozi 30 tona robe, to predstavlja rizik samo po sebi. Dakle, samo to prijevozno sredstvo predstavlja rizik, rizik koji putuje našim cestama. E, I mislim da uvijek trebamo imati na umu te aspekte. Mi trebamo e, štititi i putnike, ali i ova vozila koja predstavljaju značajan rizik. Mi se moramo boriti za siguran oblik prijevoza na našim cestama. Hvala vam. Hvala gospođo De Gospođo gospođo Sander. E, zahvaljujem. E, ja ću se složiti s onim što je rekao kolega De Grandes i kolega Kolombašev koji je e, branio nekako španjolski model koji možda i poznaje bolje od nas. Zahvaljujem komisiji na naporima, radi se doista o važnim naporima, pronalaziti način na koji ćemo zaštititi, jer mislim da trebamo doista pozitivno, pozitivno zaštititi, a to nije onaj negativni Trumpov protekcionizam, ovdje se radi o modelu koji je se dokazao na otvorenom natječaju kada smo e, u Španjolskoj otvorili tržište, nismo imali nikakve probleme. Međutim, s druge strane, sustav je uspio funkcionirati. Španjolska je geografski komplicirana, imamo jako puno malih, jako udaljenih mjesta, to je doista teško pokriti jednim prijevoznikom. Iznimno je važno da prijevoza stigne do sviju, do onih koji žive nekako blizu, u povoljnim dijelovima, geografski gledano, pa do onih koji stanuju u najudaljenijim krajevima. I zato je autobusni prijevoz pružio veliku kvalitetu, mm, sigurnost, veću kvalitetu, sigurnost putnika, veću kvalitetu života i tako dalje. Bez obzira na tu strašnu krizu koju smo prošli, uspjeli smo zadržati tu ekonomsku ravnotežu u financiranju javna uprava u Španjolskoj je uspjela ipak zadržati taj način poslovanja jer mi se čini da je to bio model koji je sadržavao jako puno pozitivnih dijelova i zato je vrijedilo e, pronaći dobro rješenje jer nam se čini da nešto što funkcionira i što pruža doista e, velike usluge ili, ili blagostanje ili dobrobit za naše građane, da to može biti iskustvo za druga tržišta, ne samo za španjolsko tržište. Smatram da bismo trebali učiniti sve što je moguće u parlamentu da bismo surađivali sa komisijom i da ne uništimo sustav koji funkcionira u tako kompliciranoj državi za te usluge kao što je Španjolska. E, putnici su danas zadovoljni e, i mislim da vrijedi truda zadržati naš oblik usluge. Hvala vam lijepo, gospođa Alasender. E, sada ću zamoliti gospodina Rasmusena da uzme riječ ispred Europske komisije. Molim vas vrlo kratko, ali relevantno. Hvala vam na svim komentarima. Hvala posebno gospodinu Zileu na njegovom izvješću. Vjerujem da općenito podržava prijedlog komisije. Samo bih vas podsjetio na cilj ovoga prijedloga a on je bio da pogledamo e, raspodjelu modela e, među običnim i turističkim autobusima koji je u opadanju u odnosu na upotrebu osobnih vozila i htjeli smo obrnuti taj trend. E, dokazali smo da sustav turističkih autobusa može napredovati i pridonijeti urbanoj mobilnosti posebice za, građane koji bez te usluge ne bi mogli uspjeti putovati. To je pokazalo e, francusko e, istraživanje na koje smo se usredotočili. E, većina predloženih amandmana gospodina Zilea su u pozitivnom svjetlu, osvrću se na ciljeve i u skladu su sa ciljevima prijedloga i doista su vrlo konkretni. Što se tiče pružanja javne usluge, ona je jako važna, to je mnogo vas spomenulo danas. Omogućuje državama članicama da odbiju komercijalne usluge i uspostave e, jednu ravnotežu između javnih i privatnih pružatelja usluga. I gospodin Sile je to spomenuo e, kao izvjestitelj, amandman koji omogućuje državama članicama da idu i izvan toga u slučaju e, uspostave ekonomske ravnoteže e, kada se radi o ugovoru za pružanje javnih usluga e, u svjetlu posebnih okolnosti. Također, tijelo koje odobrava može odbiti odobriti pružatelju pružanje javne usluge prema posebnim ekskluzivnim pravilima. Mislimo da su to E, dobre zaštitne mjere za zaštitu tržnog natjecanja. Također izvjestitelj spominje uvođenje mjere prema kojom e, se države članice moraju e, osvrnuti i na pitanje nastana, nastana poslovnog nastana ono glavno čime smo se bavili i što smatramo da treba dalje proraditi jest ova definicija terminala. E, naravno, e, objekti moraju ispuniti određene uvjete prije nego što se mogu klasificirati, i kategorizirati kao terminali, a to e, nadilazi područje ove ove uredbe. I to je nešto na čemu treba nastaviti raditi prema našem mišljenju. Hvala vam lijepa. E, komentirao bih e, naplatu također. Sjećate se, gospodine Kramer, kad smo govorili o Eurobinjeti, e, uključili smo i autobuse. Oni su do sad bili isključeni iz područja primjene prijedloga o Eurobinjeti, ali oni će biti uključeni da bismo imali ujednačeno i pravedno pravedne uvjete za sudjelovanje na tržištu. Hvala. Merci beaucoup. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Evo sada riječ ima gospodin Zilem. Izvolite, možete iznijeti zaključak. Hvala na svim ovim iskrenim komentarima. Evo, ja bih samo e, nešto pojasnio nema udaljenosti. Znači, udaljenost je samo jedan od četiri kriterija koje sam unio u amandmane koji mogu e, narušiti e, otvaranje e, tržišta u državama članicama za udaljenosti veće od 100 km. Dakle, to otvara put za monopol. Talin, e, gradonačelnik Talina može napraviti nešto drugo, e, ovdje samo govorimo o svojoj zemlji. Da, što se tiče ceste u odnosu na željeznicu, ne možete željeznicu e, dovesti tamo gdje nema ljudi. Mislim, želimo povezati i ljude. Znači, ne možemo 100 km prijeći biciklom. To nije izvedivo. E, za mene to u redu, ja bih možda i preživio, ali većina ljudi kojima je potreban ovaj prijevoz ne bi. Evo, samo u, u vašim argumentima molim vas da budete e, vrlo koncizni, odnosno realni. E, ja sam osoba koja je orijentirana na jedinstveno tržište i mislim da ćemo u buduće isključiti tu terminologiju za našu raspravu o kabotaži. Ako govorimo jednostavno o jedinstvenom tržištu, ne možemo u njemu imati kabotažu, naprosto e, sa gledišta ekonomske teorije. No, to je daleka budućnost. Što se tiče ovih lokalnih i međugradskih autobusa, korak po korak i vrlo sporo stvaramo e, Tržišno natjecanje, konkurentnost. Ja u to doista vjerujem. Želimo imati sve, sve u uniju, sve tjesniju u uniju. Međutim, unija je jedinstveno tržište, tako da ne možemo zapravo imati sve e, tješnje povezanu uniju. E, komisija će biti konzistentnija u terminologiji. E, ja ću vrlo rado surađivati s vama u budućnosti. Molim vas i vaše kolege da nam e, podnesu svoje prijedloge. Ja ću s vama surađivati što je više moguće. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 6. rujna do 12 sati, a prije nego što napustite dvoranu, moja supredsjednica vam želi reći nekoliko riječi, dame i gospodo zastupnici, dragi asistenti, tajništvo i prevoditelji. Želim vam svima ugodan godišnji odmor i naprijed e, Belgijanci i Francuzi na nogometnom prvenstvu. Svi Evropljani trebaju odnijeti pobjedu večeras, dragi kolege. Na trećem katu vas čekamo. Želimo svima ugodan odmor. Vratite se sa godišnjeg odmora odmorni. I prije toga ću dati riječ gospodinu Paskalu koji je htio reći nekoliko riječi. Da, imate sjajnu su predsjedateljicu. Jako, jako mi je e, bila draga. Imam pitanje Imali smo neformalni ili formalni prijedlog socijalista da se promijeni tajming ovog projekta. Izvjestitelj se ne slaže s time, ja to mogu shvatiti, ali mislim da bismo o tome trebali razmisliti još jednom. Ne znam što mislite vi, predsjedateljice. Gospodin je, gospodine de Grandes, Moram vam odmah reći da od sada više uopće ne razmišljam, budući da idem na godišnji odmor i naprosto smatram da ćemo razgovarati o toj temi na sljedećem sastanku koordinatora, budući da će koordinatori također morati zauzeti stav. Kažem da ću prestati razmišljati, to nije baš istina jer ću i sljedeći tjedan biti još u Europskom parlamentu zahvaljujući paketu za mobilnost. Da kako i prevoditelji su pozvani na domjenak e, zajedno s nama na trećem katu. Dobro nam došli, želim svima ugodne praznike. Ne vidim da su asistenti više tu. Dragi kolege, želim i vama ugodan godišnji odmor. Dobro se zabavite, uživajte u moru, plažama i e, naročito u vožnji biciklom. Hvala.